naš cilj da se te sankcije i jednom u budućnosti mogu ukinuti, ali zato je potrebno da Rusija poduzme odgovarajuće korake sa svoje strane. A ti koraci su nešto što treba poduzeti Rusija mi, e, mi e, činimo sve što možemo kako bismo stavili otvorenim kanale za razgovor, ali na Rusiji da se ovdje pokrene. Znači, ako bi ovdje trebalo došlo do daljnje pogoršanja situacije, onda će naravno biti nužno e, da mi razmatramo i daljnje moguće sankcije ili poštravanje sankcija. Druga stvar o kojoj sam htio govoriti kao što vjerojatno znadete, e, od predsjednika Junkera dobio sam nalog da do jeseni sljedeće godine e, izradim prijedlog za preradu e, europske susjedske politike i pomoći i ovdje je svakako jasno da nam je ovdje potrebna promjena smjera E, tu, je, tu su napori već pokrenuti, ali prvo treba pogledati sveobuhvatnu sliku cjelokupne politike. Naime, jasno je da ako pogledamo 16 e, susjednih e, zemalja od Bjelorusije do Maroka, jasno nam je onda da ovdje smo pod jednim recimo E, što se tiče principa e, i e, ključnih usmjerenja da ćemo morati razmisliti o zasebnom pristupu za svaku od susjednih zemalja. Znači, tu se svakako e, postoje različita gledišta na partnersku politiku sa Unijom. Neke zemlje se nadaju i u nekoj, e, nekom, nekoj vrsti priključenja Europskoj uniji, neki su na određenoj distanci, neki se zbog internih kriza još uopće o tome ne mogu niti razmišljati o tome kako bi, u kojem smjeru bi išli u smjeru susjedske politike. Osim toga moramo se usredotočiti na europske interese koji su nam važni, a to su u prvom redu svakako sigurnost, e, dobrobit, prosperitet, znači perspektiva e, za, za ljude u regiji, ali i smanjenje migracijskog pritiska na Europu i svakako je ovdje nužno da u budućnosti budemo e, sposobni e, fleksibilnije reagirati posebice kad se radi o aktualnim e, razvojima događanja, znači brza reakcija na aktualna događanja. Znači ovdje treba djelovati i sudjelovati u uskoj suradnji sa visokom predstavnicom Federico Mogherini tu ćemo im zauzeti pristup dviju faza. Naime, u e, ožujku ćemo prezentirati zelenu knjigu koja će onda biti predmetom javnih konzultacija, a za listopad studeni se predviđa e, konačna komunikacija u tom pitanju. Dakle, ove diskusije rasprave i inputi u tom smislu bi također trebali imati utjecaja na pripremu i provedbu e, samita o istočnom partnerstvu u Rigi u e, svibnju. E, u tom smislu ćemo prezentirati neslužbeni non-paper dokument, posebice sa prijedlozima o rezultatima, konkretnim rezultatima ovim deliverables koji će se raspravljati i o kojima se može raspravljati u nastavku na summit. I posebice naglašavam da ne želimo e, dati e, dojam da e, stavljamo neke drugačije naglaske između istočnih i južnih susjeda E, naime, radi se upravo o suprotnom, o jednakom postupanju, iako se možda u javnoj raspravi, u javnom mišljenju, diskusijama s javnosti nekako može steći dojam da je istok e, e, u ključnom fokusu naše pozornosti. Dakle, evo, protivno tome i upravo <laughs> suprotno već sljedeći tjedan putem u Maroko. A posebice što se tiče kolega eh, u nacionalnim parlamentima, još jednom eh, vam se obraćam i kažem da eh, ove okolnosti prema kojima predsjednik Juncker je naznačio da možda neće doći do proširenja u sljedećih pet godina. Neke zemlje naime osjećaju se time pogođenim ali ne radi se naravno o tome da sada sljedećih pet godina neće biti nikakvih pregovora, <laughs> nego upravo suprotno pregovara se vrlo intenzivno i e, trudimo se e, što je više e, moguće krenuti naprijed u svim pitanjima, ali također pregovori se u načelu protežu preko određenog u roku od određenog razdoblja i stoga iz tehničkih razloga je prilično nevjerojatno da će već u ovom razdoblju sljedećih pet godina doći do nekih konkretnih zaključaka i rezultata. Ali važno je također reći da pregovori o proširenju e, su i treba ih e, sagledati i gledati kao proces, jer ne radi se samo o tome da treba preuzeti aki pravnu stečevinu, nego se radi o tome da e, dotične zemlje u smislu svojih e, mogućnosti materijalnih i društvenog razvoja, mogućnosti društvenog razvoja, se e, sukcesivno e, moraju približavati Europskoj uniji i to možemo e, promatrati u tri područja. Jedno područje je sve što je povezano sa pravnom državom i pojmom pravne države. Uvijek iznova naglašavam da je jedna stvar donošenje pravnog okvira i zakona, ali održiva provedba i implementacija tog zakonskog okvira je druga stvar. Dobar primjer uvijek je naravno borba protiv korupcije gdje se donose mnogi dobri zakoni i u mnogim zemljama smo to vidjeli, ali radi se o tome da tijekom eh, godina se može promatrati kako borba protiv eh, korupcije se vodi i ona se mora voditi uspješno tijekom godina. A još jedan primjer e, u ovom smislu je pitanje gospodarskog razvoja e, buduće zemlje članice i posebice e, na to treba polagati također vrijednost. Ali pitanje pravnih principa, principa pravne države, transparentnosti, neovisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije, sve su to ključne stvari naših pregovora i stoga zapravo e, počinjemo, to je počeli smo sa Srbijom i Crnom Gorom, s otvaranjem e, poglavlja 23 i 24 u ovom procesu, ali radi se upravo e, o tome da implementacija e, ovih principa jest ključna i posebice kad govorimo o stranim investitorima i poduzećima koje treba dovesti u te zemlje i e, e, a oni jednostavno neće doći ako ne postoji pouzdani pravni sustav koji će omogućiti takve vanjske investicije. A treće područje svakako je postupno sukcesivno približavanje europskoj vanjskoj sigurnosnoj politici. To je također više jedan proces, a manje stvar pregovora možda. Dakle, evo to su u načelu i ključno e, pitanja na koje sam htio uputiti i evo možda za kraj e, mogu uvoda samo posljednja stvar. Posebno e, ćemo posvetiti pozornost i vrijednost pitanju veće vidljivosti naše politike. Europska unija zajedno sa svojim e, članicama je e, zapravo u gotovo svim zemljama e, daleko najveći financijski podupiratelj. Ali u mnogim zemljama se to ne uviđa jasno i ne postoji ta jasna svijest o tome. Jer sve te potpore koje mi dajemo prikazuju se kao prilozi tekućem proračunu povezano s određenim uvjetima ili kada recimo se radi o pomoćnim sankcijama da se naš novac kanalizira putem međunarodnih organizacija Ujedinjenih naroda, Crnog križa i tako dalje. A ovdje će onda biti e, nužno promisliti, i razmisliti i povući iz toga konzekvence u tom smislu da naša politika mora biti vidljivija svim građanima u dotičnim zemljama i područjima kako bi se jasno moglo vidjeti ovdje da se Europska unija ovdje angažirala i da e, daje svoj doprinos za poboljšanje situacije i kvalitete života. Dakle, u ovom E, kontekstu. Evo s moje strane još molba e, zastupnicima iz nacionalnih parlamenta da se i na nacionalnoj razini pokrene ova rasprava, nego također i, i također da se to provodi argumentirana rasprava, da se daju argumenti nema, nije baš e, najpopularnija stvar kad pogledamo e, Europarlament. E, zato je upravo e, nužno u zemljama članicama raditi na ovom uvjeravanju i naravno ovdje u tom smislu postupka proširenja, procesa proširenja, treba jasno reći da kvaliteta mora ići prije brzine kako građani E, naših zemalja ne bi imali dojam da nova članica Europske unije je samo financijsko opterećenje, nego da je nova članica još jedna članica koja će dodatno jačati Europsku uniju. I, e, a za to e, također treba sudjelovanje upravo tih zemalja u ovim područjima koje sam rekao, pravna država, razvoj, ekonomski razvoj, kako bi, i e, kako bi se od prvog dana pristupa svaka nova članica mogla biti e, puni i punopravna članica Europske unije. Hvala. Hvala vam e, povjereniče. Evo molim sada kolege i kolegice za razumijevanje. Jer sada moramo nekako fer raspodijeliti vrijeme za doprinose pa molim dvije minute pa onda ćemo ići e, zastupnik Europskog parlamenta, zastupnik nacionalnog parlamenta najizmjenično, pa po dvije minute. E, evo takav isti postupak će onda vrijediti, vrijediti i kasnije za e, gospođu Mogherini. E, znači, tako isto osoba želi govoriti u obje rasprave. Dakle, e, gospodin Kalnic iz Latvijskog parlamenta, izvolite. Dvije minute. Latvija. Zahvala povjereniče Han. Kao što znate za Latviju jedna od prioriteta sljedećeg našeg predsjedanja je istočno partnerstvo i također naši ciljevi i visoko na EU agendi je poslati jasan signal potpore e, zemljama istraž, e, partnerstva te također osigurati visoku e, razinu sudjelovanja svih zemalja EU na samitu u Rigi. Drago mi što ste govorili o e, promjenama koje treba govoriti u partnerstvu, time što će se prilagoditi i individualno prilagoditi programi. I mislim upravo da u ovim okolnostima je to i nužno. Evo samo jedna stvar na kraju kad ste govorili o istoku i jugu. Želim samo citirati e, bivšeg e, ministra vanjskih poslova Poljske koji je rekao da su zemlje u jugu Europe e, su e, susjedi Europe, a mnogi na jugu Europe žele pristup, e, na istoku Europe žele pristupiti Europskoj uniji, ali oni na jugu južni susjedi ne žele. Znači to trebamo imati u vidu. E, mislim moramo surađivati i s jednima i s drugima, ali jedni i drugi imaju možda drugačije agende po tom pitanju. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine poveniče. Mislim da je izvrsna ideja što danas imamo ovu razmenu gledišta sa predstavnicama nacionalnih parlamenta koje bih htio ovom prilikom sve pozdraviti. Naš Odbor danas postaje mjesto za razmjenu, za političku raspravu, kada se radi o politici e, proširenja i susjedstva i to može samo još i poboljšati naš odnos. Sada dvije riječi što se tiče susjedstva. Za europske pučene je iznimno važno, kao što je to gospodin povjerenik naglasio, da ne zaboravimo činjenicu da je aneksija Krima neprihvatljiva činjenica. To je dio teritorija te zemlje na istoku, a danas nas jako zabrinjavaju razvoji kada se radi o odnosu između Abhazije i Rusije. Imat ćemo još e, za nekoliko dana e, još detaljnije priliku da o tome raspravimo, a isto tako bih htio reći nekoliko riječi što se tiče rezultata izbora iz Moldove. OSCE je objavio svoje, svoje, svoje nalaze i možemo pozdraviti činjenicu da su proeuropske stranke e, bolje, bolje rezultate na tim izborima. Gospodin Prvniče, pohvalio bih vaše napore, to što pokušavate pojasniti e, stav Europske unije vezanih u susjedstvo. E, mislim da te zemlje moraju čuti koliko nam je važna ta politika susjedstva. To je veliki uspjeh, e, doprinosi demokratizaciji tih zemalja, a treba isto tako naglasiti, kao što ste rekli, na primjer, za e, Crnu Goru, da će se svaka država ocjenjivati prema kriterijima iz Kopenhagena. Za europske pučane isto tako vrlo važno potvrditi što se tiče Zapadnog Balkana da smo i dalje opredjeljeni onome što smo se usuglasili u Solunu i e, ovim prilikom želim zahvaliti na vašoj pažnji. Hvala. Hvala, gospodin predsjedavajući, eh, dragi Elmare, gospodin Prvniće, bilo je drago što eh, mogu biti ovdje s vama u ime eh, Narodne skupštine Francuske. Što se tiče europske politike susjedstva, žalim što nova Europska komisija, kada se radi o politici susjedstva i proširenja, ostaje još uvijek podijeljena. Predsjednik Europske komisije, koliko ja znam, rekao je da neće biti novih ulaza u Europsku uniju. A ja bih rađe da je napravio suprotno, dakle da ostavimo otvorena vrata novim državama kako eh, ih ne bi obeshrabrili. A isto tako da E, uspostavimo jasnu razliku između politike susjedstva i politike proširenja. Gospodin Pravniče, vi imate veliko iskustvo i ja znam da ćete vi moći napraviti tu jasnu razliku. Europska politika susjedstva treba više uzimati u obzir specifične karakteristike pojedinih država i stoga me zanima kako mislite ostvariti dosljednost europske politike susjedstva sa potrebom da se razlikuje pojedine države. Što se tiče Zapadnog Balkana, u potpunosti se slažem s vama kada se radi o tome koliko je važno imati kriterije kada se radi o vladavini prava i borbi protiv e, korupcije i nedavno sam e, u Srbiji bila jako pod velikim dojmom kada se radi o reformama koje su poduzete. Želim izneti još jednu primjedbu. Balkanske države su na istoku, ali su i na jugu. Oni su na jednom području koje je područje sredozemlja i stoga treba naglasiti i njihovu stratešku važnost za Europu kada se radi o gospodarstvu, energetici, o politici migracije, o sigurnosti pa čak i o stabilnosti i miru. I stoga podsjećam da smo mi iznimno u Nacionalnoj francuskoj skupštini e, prijemljivi na to koliko je važno, važna, ta, važna ta regija koja je na istoku i na jugu i mislim da je to nešto na što trebamo svi zajedno kolektivno jako pripaziti. Hvala lijepa. E, predsjedniče povjereniče, još jednom zahvaljujem na tome što ste pojasnili što se e, stvari što se tiču proširenja, politike proširenja. E, naime, neke su izjave predsjednika Junkera iritirale e, cijeli istok od Beograda i dalje, pa je bolje da se to razjasni, a ne da se šire takvi populistički stavi. Dakle, mnogi u ovom parlamentu smatraju da je tu potrebno uložiti više napora od strane država koje žele e, ući u Europsku uniju da provedu sa svoje strane nužne reforme, ali i sa, e, Europske, sa strane Europske unije, komisije i parlamenta, pa i klubova u parlamentu, dakle i samih klubova, da se u tom procesu dade više pomoći. Vjerujem da razvoj u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, evo samo da nazovem, e, da navedem samo tri primjera, ohrabruju, a ali i da na drugim mjestima također treba još mnogo toga učiniti, a jedna od stvari je olakšanje viznog režima za Kosovo. Što se tiče susjedske politike, čestitam e, Moldavi na e, pobjedi proeuropske koalicije i jako ali u svakom slučaju Nadamo se da će biti i još ja, veće većine i jače većine za taj put i to je posebice e, za poholu zbog e, okolnosti ruskog pritiska u kojima se to dogodilo. Evo još jedna riječ o susjedskoj politici e, i Ukrajini. Naime, E, Ukrajina zavređuje našu ekonomsku potporu i političku suradnju da se provedu nužne reforme jer do sada smo imali demokratske izbore što je dobar temelj kako smatramo, ali same reforme još nisu došle, one tek trebaju biti provedene. I treba jasno reći da ni e, vlada e, u Kijevu niti mi sad ne smijemo dati ni od koga zastrašiti i što trebamo tražiti povlačenje trupa iz Ukrajine. Imam još četiri, ne? Proste. dobro, evo zadnja rečenica. Dakle, e, vlada u Kijevu jasno je pokazala kao i Majdan da žele u EU. A što se tiče NATO, predsjednik Porošenko jučer je dao dobar intervju i e, E, rekao je e, da Ukrajina pravo e, za tražiti pristup, ali da se to ne mora nužno dogoditi u ovom trenutku. Evo toliko. Hvala, gospodine ovo prvi puta dakle, da od vaše strane čujem da e, vas uzrujava to što se Washington uzruja. Evo, to me prvi puta <laughs> samo s vaše strane to čuo, da vas to uzrujava. E, Karl Schwarzenberg, <laughs> izvolite, imate riječ. Evo, sljedeće, evo, kada je govorio povjerenik Han o proširenju i rekao da e, zemlje e, Zapadnog Balkana posebice e, moraju se približavati u ekonomskom smislu Europskoj uniji, moram ipak tu reći da su to povezane posude. Naime, znam iz iskustva svojih vlastitih, svastite zemlje da su investicije koje su nužne E, naročito kada imamo u vidu e, veliku nezaposlenost u zemljama Zapadnog Balkana. E, mogu se savladati dakle samo velikim investicijama. Investicije će doći samo kada će investitori biti sigurni da će imati veliko tržište. Znači, kada sigurnosna i obrmena politika ovih zemalja bude objašnjena, onda ne moram reći niti kako, a drugo, kada e, će te zemlje e, imati na raspolaganju i veliko tržište Europske unije. I naravno u ovom trenutku kada te pretpostavke nisu ispunjene e, nema niti investicija. I zbog toga naravno očekivati da će ta dobrobit pasti od ni od kuda s neba ili se stvoriti samo od sebe je zabluda. Naravno <laughs> nema, treba tu prvo nešto konkretno poduzeti. Zahvaljujem. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner... Zahvaljujem e, predsjedniče pojedinče Han. Dakle, mi smo svi e, zabrinuti zbog dolazeće zime i što će se dogoditi u smislu ruske eskalacije i e, agresije protiv Ukrajine i posebice u ovom pokušaju uspostavljanja kopnog koridora, ali kad kažem evo <laughs> što se tiče e, komentara gospođe Mogherini kada govori o autonomnom e, statusu Domasa u e, i u mi sporazumu iz Minska o trogodišnjem posebnom statusu i kada van, gospodin Van Rompuy govori o federalizaciji. Možete li onda pojasniti koji je onda stav 28 država članica i komisije prema istočnoj Ukrajini u smislu statusa. Što se tiče Libije, naravno nikome nije žao zbog odlaska grafije njegovog brutalnog režima, ali e, jasno je da je zemlja jako destabilizirana i posebno se zabrinuti zbog onoga što radi Katar E, financiranja islamista u Tripoliju i također e, zbog ove de facto e, podjele zemlje. Što može biti učinjeno da se stabilizira ta velika afrička zemlja? Neću govoriti o Crnoj Gori ako sam izvjetelj jer to je i dobra priča sa Zapadnog Balkana, ali nadam se da će se možda dogoditi i poziv za NATO za tu zemlju u bliskoj budućnosti. Ali ima pitanje za Srbiju za koju sam doista zabrinut. Naime, može li ostati najboljim prijateljem Rusije, posebice sada e, u smislu eskalacije ruske politike protiv Ukrajine i e, nepristupanju ne pristupanju sankcijama Europske unije i E, Amerike i tako dalje. I da to nema nikakav učinak na e, odnose sa Europskom unijom i 28 zemalja članica. I je li srpska vlada e, dovoljno osudila govor mržnje Šešelja i huškanje Šešelja koje smo osudili u parlamentu prošloga tjedna? Vă mulțumesc, domnule comisar. această Zahvaljujem. E, predsjedniče, e, povjereniče, koristim ovu priliku da kažem da će se proširenje e, Europske unije i dalje biti prioritet Rumunjske, znači proširenje Europske unije na istoku, u smislu širenja mira i stabilnosti, posebice diplomatskim naporima i E, podopiranjem e, europskog puta Moldave. E, Rumunjska bi željela da se dade jasnija perspektiva Moldaviju na njezinom putu prema Europskoj uniji i smatramo da moramo Moldavu jasno podupriti od strane znači, drugih država članica Europske unije. Ah, uh, A, oprostite. <laughs> Mislila sam, mislila sam da će prvo govoriti koordinator. Oprostite, oprostite. Želim zahvaliti povjereniku Hanu na pojašnjenjima koje nam je dao, kao i na tome što nam je jasno rekao da e, izjave e, predsjednika komisije Junkera ne znače da će proces proširenja u potpunosti stati. Mislim e, da je to e, vrlo važno pojašnjenje koje nam je povjerenik dao i također mislimo da je e, posebice važno kada se bude prerađivala politika susjedstva da se posebna pažnja posveti tome da je svaka država i svaka zemlja različita i posebna i da svaka zemlja e, zahtijeva poseban pristup. Te na posljedku želim iskoristiti ovih par e, trenutaka da kažem kakva je situacija u e, Tunisu. Naime, ja sam glavni promatrač e, promatračke misije za izbore koja djeluje u Tunisu u ovom trenutku. Sada smo prošli kroz e, dvije faze elektronog procesa, legislativni izbori i prvi krug predsjedničkih izbora i e, stvari su tamo doista dobro odrađene i tuniške vlasti i tunižani sami pokazali su e, doista zadivljujuću e, predanost demokratskoj promjeni otvorenosti i transparentnosti. Sada ulazimo u treću fazu, e, drugi krug predsjedničkih izbora. Za očekivati je da će ovdje stvari biti nešto teže jer naravno će se stvari nešto više polarizirati, ali svejedno moje su nade u tom smjeru da će proces nastaviti ići u pravom smjeru i stoga svima e, preporučam eto da posvete malo pozornosti pitanju Tunisa. Hvala. Hvala. Elmer. Povjereniče, poštovani kolege. E, u istočnom susjedstvu Rusija aktivno razvija alternativni projekt Europskoj uniji Eurazijsku ekonomsku uniju, lažnu organizaciju koja se stvara prema e, dobro poznatoj tradiciji sovjetskog e, totalizma, totalitarizma, a ovdje Rusija diktira igru. Ovdje trebamo biti vrlo pažljivi pri uspostavljanju i pokretanju bilo kakvih formalnih e, odnosa s ovim e, e, deceptivnim tijelom. A što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, mi se posebice brinemo zbog stava Srbije prema zajedničkoj zajedničko vanjskoj policiji Europske unije. Recimo, evo što se tiče Ukrajine, Srbija je poduprla e, načelno teritorijalnu integritet e, u Ukrajine, ali nisu bili u UN-u kada se donosila o tome odluka i to gotovo jednoglasno, a ta nije poduprla niti sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Znači, e, doista se vidi također veliki pad E, e, usklađenja e, Srbije sa europskom zajedničkom vanjskom i zajedničkom politikom. Naime, s jedne strane Srbija želi nastaviti put prema integraciji Europske unije iz praktičnih razloga, ali drugih, s druge strane održava prioritet e, političkih i ekonomskih veza sa Rusijom e, protiv kojih smo mi uveli sankcije. Znači ne vidite li vi e, koja opasnost leži u ovom dvostrukom, dvotračnom pristupu Srbije po ovom pitanju? Hvala. Hvala. Izjava gospodina Junkera pre kojem neće doći do proširenja u idućih pet godina, ta izjava je imala e, kao namjeru to da se umire, umire neki unutar Europske unije koji su s time zabrinuti, ali istodobno imamo veliku zabrinutost e, osoba iz tih država koji žele se približiti Europske unije. Imali smo jednu rezoluciju kada se radi o tome da se Turska osudi zbog svog nastupa prema Cipru. Ja ne znam je li Europska komisija doista primila na znanje tu rezoluciju Europskog parlamenta. Jeste li čuli ono što kažu nadležne turske osobe kada su rekli da će ova rezolucija doživjeti istu sudbinu kao i petkana rezolucija, dakle da će se samo baciti u uh, koš. To je vrlo ponižavajuće. Ja želim reći da Europa ima velike probleme na svojim perifernim dijelovima, jedan od najvećih problema upravo ovaj koji sam spomenuo, ali imam osjećaj da općenito Europska unija zapravo ne svača svoju ulogu ozbiljno. Mene zanima vi kao povjerenik smatrate li da Europska unija može odigrati neku vrstu uloga, neku vrstu uloge? Svačate li koliko je važno da te zemlje koje, su, koje se žele približiti Europskoj da se pridržavaju kriterija, da nas se ozbiljno svača, da se ozbiljno svača ova rezolucija. Hvala. Eh, in, in weiten U širokom dijelu njemačkog građanstva, a i među političarima, vlada duboko razočaranje zbog razvoja odnosa s Rusijom. Ovaj projekt nove vlade je bilo to da se modernizira partnerstvo s Rusijom, da se produbi partnerstvo, a razvoj na području Ukrajine su doveli do velikog gubitka povjerenja. Ono što sada možemo primijetiti jest da se ruska politika mijenja. Prije su, su Rusi smatrali da je članstvo u NATO savezu prijetnja, a sada vidimo da čini se je sporazum o pridruživanju već dovoljan kako bi se smatrao provokacijom s ruske strane i to zatim dovodi e, do velikog gospodarskog pritiska, e, komercijalnog pritiska pa čak i vojnog pritiska kao što to vidimo. Naša europska politika susjedstva koja nije trebala biti agresivna, koja nije trebala biti usmjerena protiv Rusije, sada dovodi pred potpuno nove neočekivane izazove. I mene zanima kako vi mislite se suočiti sa ovim potpun, potpunosti promijenjenim e, uvjetima i možda još jedna degresija? Mislim da osim toga, uzevši u obzir e, dosta različite, različitu razinu spremnosti uvođenja sankcija protiv Rusije, to je nam alternativa za nas koji kažemo da ne želimo vojni odgovor Mene zanima što će se dogoditi ako se države članice ne uspiju oko toga usuglasiti. U ožiku nam predstoji nova iduća odluka i zatim u rujnu nam pak ponovno još jedan novi krug donošenja odluka, a i vidimo da ne možemo nastaviti sa našom starom strategijom. Danke, Herr Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine Prvniče. Ja bih isto, kao što su i drugi kolege koliko se već naglasili, vam htjela zahvaliti na ovim jasnim izjavama da je ova nesretna izjava predsjednika Europske komisije, gospodine Junkera, da neće biti u učih pet godina, da prema vama to nije uklesano u kamenu jer takve izjave, iako su tehničke prirode, iako su realistične, su doprinjele tome da se upravo, na primjer, u državama e, Zapadnog Balkana e, dogodi velika demotivacija. To nije smisleno niti korisno. Isto tako ste rekli da proširenje nije jako popularno u mnogim državama. Baš iz one dvije države članice s koje, na primjer, nas dvoje dolazimo. Što želite učiniti da se to popravi? Da upravo i države Zapadnog Balkana postanu članice Europske unije i da s obje strane imamo određene napore, dakle e, i e, što se tiče država članica Europske unije. Zatim još jedno drugo pitanje. U kojoj mjeri u Europskoj komisiji postoji koherentnost kada se radi o e, interesima vezanih uz energetiku i poštivanju ljudskih prava? Nedavno sam pročitala da je potpredsjednik Europske komisije Šef, Šefčović prošle, prošlog tjedna bio u Azerbajdžanu, da ga je tamo primio predsjednik na vrlo ljubazan način, da je, taj, da predsjednik Azerbajdžana pohvalio koliko je dobra suradnja Europske unije i Azerbajdžana veznih uz energetaku, da imamo tu partnerstvo. A istodobno je Azerbajdžan država koja se trenutno kreće u vrlo totalitarnom smjeru. Znate da je Leila Yunus jedna od eh, kandidatkinja, eh, koja je bila jedna od kandidatkinja za Saharovu nagradu, eh, ona je trenutno u pritvoru. Prošlog tjedna je njena kćer bila u Strasburgu i ona nam je govorila o tome koliko se oni nalaze u teškim uvjetima. Naime, i njen otac je u takvom drugom zatvoru mi smo pokušali posjetiti Lejlu Junusu u e, pritvor, ali nismo dobili za to odobrenje azerbajdžanskih vlasti. Ja mislim da tu vlada nedostatak koherentnosti između onoga kako postupa povjerenik Šefčović između, i između interesa ne samo Europskog parlamenta, već i Europske komisije kada se radi o poštivanju ljudskih prava. Kako namjeravate postupiti da se to tretira kao jedno, a ne da jedno ima zapravo prednost nad drugim, to jest nad ljudskim pravima? Hvala vam. Dragi gospodine praveniće što se tiče susjedstva, htio bih čuti vaše mišljenje o Tunisu. Tunis je država koja je država saveznik Europske unije koja sada proživljava kroz ključne trenutke. Ja sam sudjelovao u ovoj misiji promatranja izbora koju je predvodila gospođa Nates i mi smo usvrdili da u prvom krugu predsjedničkih izbora i isto parlamentarnih izbora da smo imali veliku razinu transparentnosti, konstruktivan pristup, iako je došlo do nekih napetosti između dva kandidata za predsjednika. Ali ja bih vas htio Upitati, Svi oni koji su sudjelovali u tome su naglasili činjenicu da e, je Tunisu potrebna, potrebna gospodarska i socijalna podrška u izgradnji nove države. Kako Europska unija ima namjeru djelovati ovdje, kakvu vrstu programa namjerava pokrenuti. Naime, potreban je široki program kako bi poduprijeli razvoj demokracije, to je potpunosti neophodno za Tunis kada uzmemo u obzir situaciju koja trenutno vlada u susjednim državama Tunisa. Htio bih se tako vratiti na nedavne zakonodavne i e, pravosudne reforme koje su pokrenuli zemlje Zapadnog Balkana kada se radi u, o borbi protiv korupcije, kada se radi o tome da su isto tako neke od država sada države e, kandidatkinje. Što mislite na primjer o Albaniji? Što mislite o napretku koje je Albanija postigla? Što očekujete od te države i kako njoj možemo pomoći e, kada se radi o provođenju reformi, prije svega reformi pravosuđa, zato što su se postavljala neka pitanja kada se, kada se na primjer, e, spominjala ova misija Euleksa na Kosovu. Da, hvala lijepa na e, brojnim komentarima koji su bili e, dosta ujednačeni. Još jednom vezano o samoj europskoj politici susjedstva. Nadam se da sam bio dosta jasan kada sam rekao da moramo individualno sagledati pojedine susjedne države, zato što postoje drugačiji interesi i što se tiče toga kako te države žele oblikovati suradnju s nama, prije svega kada govorimo o našim istočnim partnerima, onda imamo vrlo heterogenu sliku. Postoje tri zemlje, Ukrajina, Moldova i Gruzija, koje izrečito žele postati državama članicama Europske unije a druge države imaju drugačije e, interese i iz poznatih razloga žele zadržati određenu distancu, a na jugu, kao što sam već rekao, se ta, to pitanje postavlja, ali i tu imamo drugačije nijanse kada se radi o tome koliko će, bi se intenzivno trebala razgraditi suradnja. Mislim da je to jedno od ključnih pitanja u oblikovanju jedne nove politike susjedstva, to da shvatimo da moramo jasno postupati, ali da isto tako moramo našim susjedima reći da se ovdje radi o suradnji, o partnerskom odnosu, da se ne radi o jednosmjernoj ulici, da Europska unija uvijek samo financira, da uz to veže određene uvjete i čak i kada se ti uvjeti ne ispunjavaju da se ipak financira, već da se jasno kaže da imamo naše interese, ali da i naši susjedi također trebaju izraziti svoje interese, da moramo vidjeti koliko te dvije strane možemo suglasiti, a naši susjedi također moraju znati da se moraju sami identificirati s tim temama, da moraju aktivno raditi na politici susjedstva i da moraju biti interesirani ono što su rekli eh, mnog među vama, pa i Karl Schwarzenberg, još jednom, po mom mišljenju, snažna je veza između gospodarskog razvoja, gospodarske privlačnosti neke države i tog preduvjeta da se stvori vladavina prava. Ne samo u smislu načela, već u smislu provedbe, jer u tome se zapravo radi. Ne radi se o papirima, radi se o dokazanoj provjeri, o tome da možemo provjeriti da postoje pozitivni razvoj. I stoga još jednom, ja sam više nego ikad uvjeren da se ovdje radi o procesu, a manje o e, pregovorima koje su dio takvog procesa. I stoga mislim da je jasno da moramo koristiti mogućnosti koje ima Europska unija, ali isto tako i mogućnosti, na primjer, koje nam pruža Europska investicijska banka ili Europska banka za obnovu i razvoj i druge financijske institucije, da pomoću njih možemo stvoriti mogućnosti i prilike da gospodarski razvoj podupremo određenom financijskom eh, pomoći. Jasno je da se samo od sebe ništa neće dogoditi, samo ako imamo tu međusobnu ovisnost između gospodarskog razvoja i održivog razvoja između načela pravne države, da će samo onda se moći doći do gospodarskog razvoja kada imamo jasne, jasna načela vladavine prava. A u nekim državama je sam zahtjev za provedbom načela vladavina prava bez jasne koristi za tu državu može isto tako unaprijed e, osuđeno samo djelomično na, na uspjeh i stoga moramo riješiti oba pitanja. Što se tiče detaljnih pitanja, samo kratko, Federica Mogherini će vam sigurno i sama moći na to odgovoriti ali stav Europske unije o decentralizaciji Ukrajine je zapravo e, vrlo jasan. Radi se o suverenoj odluci Ukrajine kako dakle želi decentralizirati tu državu, a s tim u vezi isto i e, odnos sa istočnim dijelovima Ukrajine i e, središnjoj vlasti. Europa i e, međunarodna zajednica polaže veliku pažnju na teritorijalni suverenitet e, jedne države, a to uključuje isto tako njeno pravo, pravo te države da samo odluči o internoj strukturi upravljanja. I stoga je ta odluka na ukrajinskoj vlasti dakle kako ona želi to odlučiti i kako to konkretno želi napraviti. Mi nismo nikad e, krili da je to jedan zahtjev, e, on se poklapa sa interesima te države, dakle da se u Ukrajini provodi određena decentralizacija. Što se tiče e, određenih ličnosti iz prošlosti. Mislim da trebamo naći pravu težu između toga da govorimo o nekim stvarima, da nazivamo stvari pravim imenom, ali da s druge strane s time ne proizvedemo preveliki publicitet. Jer, hvala Bogu, pa neke stvari već pripadaju u prošlosti, prije svega kada se radi o retorici, i dakle, još jednom ovdje se radi o tome da nađemo pravu težu, da ništa ne pokušavamo e, sakriti, ali da isto tako ništa ne naglasimo previše. Radi se tu o osjetljivoj, osjetljivom, osjetljivoj raspravi, o stvarima ako je to potrebno. Kada se radi o državama poput Tunisa ili drugih, načinu kako ih možemo dalje podržati, Mislim da je ovdje od ključne važnosti uz dakle, gospodarska podrška i podrška daljnjeg razvoja i učušćivanja civilnog društva. To je glavna platforma, neću ću platforma, ne stup za dobar način funkcioniranja demokratskog društva. Što se tiče Azerbajdžana, pretpostavljam da će europski predstavnici moći ići u druge države i biti tamo vrlo ljubazno prihvaćeni, kao što je to bilo u slučaju Azerbajdžana. To ne znači da se ne treba o nečemu raspravljati. Kad kad e, službeni izvještaj o posjetu nisu potpuno u skladu onome kako su se zapravo odvijale posjete, ali nije tako takva situacija da samo možemo razgovarati o energetici. Mi razgovaramo i o drugim stvarima. I stoga mislim da su službenici Europske unije, službenici Europske komisije, ne želim tu nikoga vrijediti, ali možda su oni dosljedniji od nekih predstavnika nacionalnih vlada i država članica. Često se govori o tome da uvijek imamo lines to take. Mi njih koristimo, mi ih koristimo i da bi se osvrnuli na određena pitanja. O Rusiji Mislim da su Rusi sami krivi za najoštrije sankcije, time što su se doveli u tu situaciju i kada danas pogledate razvoj ruskog tržišta, vidimo da rubelje dalje pada, da pada vrijednost notiranih poduzeća na ruskoj burzi, da se sve, ukupno pogoršava gospodarska situacija, onda vidimo da je rezultat jasan i možemo se samo nadati da će se uskoro vratiti zdrav razum i da ćemo se moći vratiti oko pregovaračkog stola. No, kao što sam već rekao, očekujemo s tim u vezi korake s ruske strane. Mislim da je to vrlo jasno. Više ne možemo trenutno reći o toj situaciji. A što se tiče Turske, Federica Mogherini i ja ćemo sljedeći ponedjeljak zajedno putovati u Tursku i to je jedan e, jasan signal, a osim toga e, ćemo ovaj petak biti zajedno u Sarajevu na razgovorima kako bismo tu dali jasan signal koliko jako usuglašeno radimo, koliko smo sukladni i tu ćemo isto tako spomenuti upravo ove teme kao što smo ih i danas spomenuli. Kada govorimo o Srbiji, a to vedi za sve brzina približavanja Europskoj uniji određuju same države. To isto tako znači da postoji potrebno približavanje um, stavovima Europske unije kada se radi o vanjskim pitanjima, o pitanjima uh, sigurnosti. To je suverena odluka pojedine države. Na kraju dana je to preduvjet za pristup, naravno e, pristup dakle usklađivanja, ali koliko će brzo to države napraviti, to određuju same države. No mislim da je isto tako važno, to se danas može svugdje naći. Europska unija je u skoro svim državama o kojima smo sada govorili najvažniji gospodarski partner, bez premca. Na primjer u Srbiji dvije trećine svih vanjskih ulaganja e, pristižu iz Europske unije. Ruski udio iznosi 4%. Odnos uvoza i izvoza je otprilike dvije trećine. Dakle, stvari su jasne i svi dionici znaju gdje se nalaze određeni interesi, ali kad kad se krećemo sporije, kad kad brže jedni prema drugima, no mislim da je smjer jasan. To je isto tako upućeno i Rusiji. Kada se kaže da je Europska unija mirovni projekt, onda mi to isto tako svaki dan našim e, dijelima dokazujemo. I stoga se nitko pred nama ne mora bojati, baš suprotno. U našem interesu da mirno živimo sa našim susjednim državama, da razvijamo naša društva, da našim građanima i građankama pružimo e, perspektivu dobrobiti, a to uključuje i naše ruske prijatelje. Tako mi definiramo našu politiku, tako postupamo i to bismo isto tako rado htjeli vidjeti od naših susjeda. Gospodine sada srdečno vam zahvaljujem na vašem izlaganju. Ovo neće biti zadnji put da se sastajemo. I ja mislim da će ovo pitanje proširenja ostati dalje na, u našim, na našim programima. To je jedan od velikih uspjeha Europske unije, ali naravno ta politika mora imati unutarnju dosljednost i koherentnost, inače e, to neće ništa stvoriti i stoga je točno da države kandidatkinje same odlučuju o brzini pristupa i mislim da vidimo i e, u našoj europskoj politici susjedstva koliko je dobro kada Europa ima unutarnju dosljednost kada se radi o velikim e, programima za ovakve regije i onda iz unutarnje koherentnosti se stvara volja za djelovanjem i stvara se isto tako to da nas se smatra ozbiljnim. To je dakle apel na to da se mi međusobno zajedno interno usuglasimo. Hvala lijepa i sve najbolje. Meine Dame i gospodo, imam priliku pozdraviti potpredsjednicu Europske komisije, visoku predsjednicu Europske unije. Ne želim sada mnogo vremena potratiti na vlastito izlaganje, ali ovo iskustvo koje smo sada imali pokazuje da svi koji govore kraće time pružaju drugim kolegama priliku da dođu do riječi Pokušat ćemo se pridržavati tome jer će u 17 sati gospođa Mogrini nas morate napustiti, a imamo danas i još u to jutro danje točke za raspravu. I stoga mislim da bi mogli sad ograničiti javljanje za, um, javljanje za riječ na minutu i 30, ne što se tiče vas naravno, uh, kako bi što više kolega moglo uh, doći do riječi i sada bih uh, rekao da gospođa Mogherini ima priliku preuzeti riječ. Izvolite. Actually, I will, uh, have, uh... Hvala vam lijepa. Ja ću morati početi sa sljedećim sastankom u 17 sati u Europskoj komisiji, pa ću možda morati otići malo prije 17 sati. Ispričavam se na tome, no to je bio dogovoreni termin našeg današnjeg sastanka. Prije svega, hvala vam eh, lijepa na pozivu. Ovo mi daje prigodu da evo sad održimo još jedan u nizu naših e, tjednih e, sastanaka, sada već tjednih sastanaka sa Europskim parlamentom, ali daje mi priliku i da razmijenimo mišljenja sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. To mi je iznimno drago. Imala sam priliku već razgovarati u sličnom formatu sa vama u Rimu prije nekoliko tjedana i neka izaslanstva nacionalnih parlamenta također su bila tamo, a posjetila sam i neke nacionalne parlamente prilikom svojih posjeta e, pojedinim državama članicama koje sam do sada uspjela posjetiti. Prije svega hvala vam lijepa na vašem strateškom pristupu radu. Znam da je radni dokument nešto o čemu ćete vi raspravljati sutra, a ne danas, no dopustite da ja povremeno spomenem taj e, dokument jer mislim da on već određuje neke elemente moga rada u ovim prvim tjednima, a osobito u narednim mjesecima i godinama. Ako pogledam dokument o kojem ćete vi juč, e, oprostite, sutra razgovarati, vidim da on počinje od potrebe da se promijeni izgled sigurnosnog i političkog okruženja, odnosno naše politike prema tom okruženju, zatim potrebe da se Europska unija učvrsti na položaju Um, sudionika od povjerenja i tako dalje. Spominje se tu potreba jačanja uh, pravnog uh, poretka i zatim globalnog poretka, pa se tako ovdje spominju i NATO i neki ključni događaji koji će se zbiti sljedeće godine, uključujući i UN-ovu reviziju politike neširenja nuklearnog oružja. Je li sve u redu? Je, dobro. Dopustite da na početku kažem kako vjerujem da ovdje doista postoji potencijal za snažno partnerstvo, a u odnosu na rad koji ćemo raditi u narednim godinama. Sigurnosno i političko okruženje u Europi i oko Europe te diljem svijeta uvelike se promijenilo od kada smo posljednji puta napisali europsku sigurnosnu strategiju sigurnost i mir u to su doba djelovali kao kamen temeljac europskog političkog života, a sada nakon više godina stanje je uveliko drukčije i na istoku i na jugu i u preostalom dijelu svijeta, a i na europskom tlu. Sigurna sam da će se mnoga vaša pitanja odnositi na veliku krizu u našem dijelu svijeta, pa dopustite da se i ja usredotočim na ono što mislim da je izazov koji pred nama stoji u našoj vlastitoj e, kući i o tome na koji način se moramo s tim izazovom suočiti. Mislim dakle da moramo početi od sebe jer ako nemamo zajedničku analizu i zajedničke stavove o prijetnjama i o prilikama koje pred nama stoje, mislim da je mnogo mnogo ako ne i nemoguće, da budemo učinkoviti e, i vjerodostojni kao E, globalni igrač. Moramo krenuti od sebe, znači od Brisela, od naših prijestolnica i zato kažem da mi je iznimno drago što ovdje imamo predstavnike e, nacionalnih parlamenta uz zastupnike iz Europskog parlamenta. Upravo takav pristup mislim da nam je potreban. Moramo povezati Brisel sa nacionalnim prijestolnicama i moramo e, objediniti svoj pristup i iznjedriti zajedničku viziju. Znam da se mnogo toga očekuje od revizije pojedinih politika, počevši od Europske sigurnosne strategije, pa ću za početak reći kako namjeravam iskoristiti naredne mjesece da vam prezentiram format u kojem namjeravamo raditi prilikom izrade nove europske sigurnosne strategije. Vijeće će u prosincu e, predložiti davanje mandata e, u lipnju sljedeće godine Europskom vijeću za donošenje te strategije, e, a ja bih htjela da taj proces bude što je više moguće otvoren za nacionalne parlamente, obrambenu zajednicu, civilno društvo, ja već imam dovoljno vlastitih kriza, neću sada ulaziti u internu krizu EPP-a. E, no, kažem, najkasnije na Europskom vijeću u lipnju iznijet ću e, kako bi trebao izgledati format za izradu nove sigurnosne strategije Europske unije. Nije stvar u tome da nam treba novi dokument, treba nam e, široko razumijevanje nas unutar Europske unije. Koji su naši prioriteti, koji su izazovi, koje su politički instrumenti koje možemo iskoristiti i što sve možemo učiniti kako bismo se suočili s izazovima. E, I voljela bih da se porazgovara o tome treba li nam europska sigurnosna strategija ili nam treba e, europska strategija vanjske politike koja će uključivati i sigurnosnu strategiju, ali se neće samo na nju usredotočavati. Jer vi u parlamentu znate i bolje od mene da mješavina između unutarnjih i vanjskih izazova i politika je je danas toliko snažna da ne možemo više razdvajati te stvari, moramo koordinirati unutarnje i vanjske aspekte svojih politika i to je također i moj izazov e, i unutar komisije, ali i unutar vijeća, budući da imam tu dvojaku ulogu. I ću još da ja imam i treću ulogu, a to je da sam na čelu Europske obrambene agencije. To je funkcija o kojoj se često ne govori, ali ja je želim spomenuti i želim raditi i na izvršenju te funkcije. Dakle, ono što kažem e, je da trebamo koordinirati unutarnju i vanjsku politiku, to vrijedi i na nacionalnoj razini i predstavnici nacionalnog parlamenta to dobro znaju, ali to vrijedi i za europsku razninu. E, ja danas u pet sati predsjedam prvim službenim sastankom povjerenika e, skupine za vanjske poslove a budući da su na dnevnom redu i Rusija i Ukrajina, s nama će biti i povjerenici za energetiku i trgovinu, kao i drugi. I to zato da pokušamo e, uskladiti sve inicijative koje izlaze iz komisije i da pokušamo e, ostvariti najbolji mogući rezultat e, svojim radom i svojim inicijativama. Isto to vrijedi i za vijeće. Dakle, ne samo da predsjedam e, vijećem za vanjske poslove, već i vijećem za trgovinu, za obranu, za energetiku. To su četiri različita formata vijeća i namjeravam na dnevni red jednog ili drugog od tih vijeća staviti i ona pitanja koja se odnose na migracije, na e, dakle područje koje potpada pod ministre unutarnjih poslova i nastojimo iskoristiti dakle različite formate kako bismo e, razmotrili te teme ne samo vijeće za vanjske poslove neću sada dugo govoriti jer pretpostavljam da ovaj dugačak popis govornika e, inače ne bismo mogli ispuniti dakle ne bi svi mogli dobiti e, mogućnost da kažu što žele na kraju stoga samo želim reći da moramo možda biti i pomalo odvažni i iskoristiti neke instrumente koje imamo, ali koji još nikada nisu upotrijebljeni. To će možda biti teško i za neke u komisiji, i za neke države članice i stoga želim reći da se nadamo da se mogu da osloniti na zajednički rad Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta kako bismo prevladali neka ograničenja koja postoje u korištenju instrumenata koja nam Lisabonski ugovor omogućava da ih iskoristimo. E, naravno, služba za vanjsko djelovanje e, odradit će velike poslove. Mislim da sam prije nekoliko mjeseci u ovoj istoj prostoriji preuzela upravo tu obvezu. Dakle, uzet ćemo u obzir reviziju koja je napravljena i provesti neke konkretne preporuke vezane uz službu za vanjske poslove, um, a preporuke koje se odnose ne samo na rad službe za vanjsko djelovanje, već i uh, europskih delegacija u pojedinim zemljama. Želimo bolje iskoristiti svoju nazočnost u svijetu jer mislimo da ju se doista može bolje upotrijebiti. Također namjeravam e, intenzivirati ne samo suradnju sa Europskim parlamentom, u tome eto već uživam, već i suradnju s nacionalnim parlamentima i vidim eto potencijal upravo u ovom formatu u kojem smo se danas okupili, a i u nekim drugim formatima. Nadam se da to može biti na korist ne samo meni, već i vama. I na kraju nekoliko još napomena. Znam da ste proveli određeno vrijeme s povjerenikom Hanom. On je posjetio, e, oprostite, spomenuo naš zajednički posjet Sarajevu krajem ovoga tjedna, e, zatim Turskoj početkom sljedećega tjedna. Zajedno ćemo ići i u neke druge posjete, ne samo on i ja, već i neki drugi povjerenici. Recimo u Turskoj ćemo imati i povjerenika Stelianidisa jer ćemo posjetiti i neke izbjegličke centre. To je dio novog e, načina rada komisije i s ponosom ću koordinirati naš posao što je više moguće kako bismo odaslali koordinirane poruke i kako bismo išli u zajedne posjete i davali zajedničke izjave E, kojima ćemo reagirati na određene događaje. Ono što mi se čini osobito frustrirajućim jest kada mi u Briselu e, odgovaramo pitajte službu za vanjsko djelovanje, pitajte komisiju ili pitajte parlament. Mi moramo djelovati zajedno i iskoristiti one instrumente koji su nam na raspolaganju. Zajednički posjet povjerenika Hana i mene biti će posjet Sarajevu. Mislim da to dovoljno govori i on vam je o tome već danas govorio. E, moramo raditi na procesu proširenja i to ozbiljno, dosljedno i koherentno i moramo se prije svega pozabaviti zapadnim Balkanom, to je područje u kojem Europska unija doista može e, učiniti razliku i to može samo Europska unija i to naravno na način koji će biti zanimljiv i zadovoljavajući za naše partnere u regiji, ali koji će biti i u interesu čitave Europske unije. Kad bih morala sastaviti popis prioriteta, ja bih ga sastavila u obliku krugova, počevši od država koje su nam najbliže, poput Zapadnog Balkana ili Turske, gdje imamo veliku odgovornost da imamo vodeću ulogu, naravno zajedno sa vodstvima tih zemalja i zato idemo u Sarajevo da vidimo da li novo vodstvo u Sarajevu ima političku volju sudjelovati u ovom procesu sa Europskom unijom napokon. Drugi krug bi svakako bilo naše susjedstvo, južno, jugoistočno i istočno i onda susjedi naših susjeda i na jugu i na istoku. Mislim da je to vezano uz naše sigurnosne prioritete i da se moramo ozbiljno angažirati u onim područjima koja nam možda nisu politički najznačajnija, ali tamo imamo diplomatsku nazočnost kao Europska unija. Govorim tu recimo o Africi. E, to je sasvim sigurno važan element naše susjedske politike, iako to kada i ne vidimo. Dakle, vrlo često tek kada razgovaramo o svojim južnim granicama onda vidimo e, veći dio tog e, susjedstva. U 2015. E, godini biti će se potrebno angažirati E, i u provedbi globalnog programa i to na dosljedan način. Dva su elementa tu na kojima Europska komisija, vijeće i parlament kao i nacionalni parlamenti mogu poraditi i izazvati globalne promjene jedno je e, program razvoja nakon 2015. godine, a drugo i povezano s time su e, pregovori o e, zaštiti okoliša, odnosno borbi protiv klimatskih promjena vezano uz COPS 21. ovdje je riječ o onim temama u kojima Europska unija doista može dodati određenu vrijednost na međunarodnoj razini. To su područja u kojima mi imamo vjerodostojnost, imamo iskustvo i nadam se da ćemo nastaviti imati vodeću ulogu to bi uvelike moglo promijeniti način na koji Europska unija utječe na međunarodna zbivanja, e, na teme i e, nadam se da možemo utjecati i na pozitivni razvoj situacije u pogledu zaštite okoliša. Sasvim sigurno moramo raditi na onim pozitivnim koracima i mjerama koje mi kao europljani možemo pokrenuti u regiji, u okolišu, na međunarodnoj sceni i mislim da u tom smislu imamo velik potencijal i iznenađuje me što kad kada nismo svjesni koliki potencijal imamo i koliko instrumenata imamo na raspolaganju ako samo imamo političku volju da ih upotrijebimo. Hvala vam lijepo, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala, moramo dopustiti visokoj predstavnici da ode na vrijeme jer ona danas predsjeda sastankom jednog klastera povjerenika. Na takav sastanak smo čekali proteklih pet godina, a upravo tim sastankom se želi postići sinergija između povjerenika, odnosno komisije, vijeća, visoke predstavnice E, i upravo zato je i osnovana služba za vanjsko djelovanje. Stoga vam naravno želimo sve najbolje i želimo da uspijete ostvariti taj učinak sinergije. Gospodin Bostinari, izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo visoka predstavnice, potpredsjednice Europske komisije. Dva pitanja za vas. Prvo, Kada ćete odgovoriti na pitanja Europskog parlamenta vezano uz slučaj korupcije Eulexa na Kosovu i dodatno smatrate li da je gospodin Žake i dalje najbolji za izradu novoga mandata ta Eulexa, budući da znamo da je 2008. napisao prvi mandat Eulexa. I drugo, kad govorimo o vašoj ulozi koordinacije našeg djelovanja u pogledu vanjskih poslova i u odnosu na sastanak koji ćete imati s povjerenicima danas poslijepodne, koju ćete im poruku prenijeti vezano uz južni tok, ako znamo da je to povezano sa vanjskim poslovima, sigurnošću, energetikom i proširenjem. S jedne strane, e, u Bugarskoj se nastavljaju offshore poslovi na južnom toku, a s druge strane na kopnu se ne e, provode. Srbija pokazuje predanost da se počne s radovima u njihovoj zemlji, Mađarska podupire e, rad na Južnom toku, a Austrija je i dalje neodlučna. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođo Mogherini. Prije svega čestitam na vašem pregledu stanja stvari koje ste nam upravo iznijeli. Pitanje vezano uz političku sigurnost. Nužno je da izgladimo stvari sa Rusijom, jer posve je jasno da je za sigurnost i stabilnost našega kontinenta ključno da imamo stabilne odnose s Rusijom. Sada se nalazimo gotovo na rubu novoga hladnoga rata. Europa i Amerika u prošlosti su napravile slične pogreške, stoga je moje pitanje vama sljedeće. Kada je riječ o Rusiji, Siriji i drugim e, zemljama, kako ćemo se izvući iz ovakvoga stanja? Došlo je do eskalacije sankcija od kojih nitko nema koristi i uopće ne razgovaramo o izlaznoj strategiji. I to je ono što me zanima jer to je doista ključno za sigurnost u budućnosti i moramo pronaći rješenje. Hvala. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče, gospođo Mogherini. Želim vam sav uspjeh u radu i odličnu koordinaciju svih e, povjerenika u vašem klasteru. Nekoliko pitanja vezano uz one krugove koje ste spomenuli očekivanja od vašeg e, posjeta s povjerenikom Hanom u Sarajevu su doista velika. Glavno pitanje je u kojem trenutku će stupiti na snagu sporazum o pridruživanju Bosne i Hercegovine Hercegovine Europskoj uniji. Kad bismo mogli dobiti odgovor nakon vašeg posjeta, to bi nam pomoglo da strukturiramo čitav daljnji razvoj. Zatim pitanje o Srbiji. Donijeli smo važnu odluku u Europskom parlamentu prošloga tjedna vezano uz ratnu retoriku e, Šešelja. E, glavni tužitelj Bramec je reagirao i zatražio da se Šešelja vrati u Hag i mislim da bi bilo važno da i sa strane komisije dođe snažna poruka da je takva retorika 2014. godine neprihvatljiva. E, europska politika e, u odnosu na smrznute sukobe je doista iznimno važna i u Ukrajini imamo situaciju koja je na rubu da postane takav smrznuti sukob i moramo žustro reagirati. Zanima me i što je vaše očekivanje u Moldovi nakon jučerašnjih izbora i kako vidite da bi tamo e, se moglo nastaviti raditi sa proeuropskim snagama. Hvala. Hvala vam lijepo, hvala visoka predstavnice. Mislim da je svima nama bilo vrlo korisno ono što ste nam rekli. E, spomenuli ste izvješće o kojem ćemo sutra razgovarati i koliko je potrebna koordinacija između različitih razina, između različitih povjerenika, država članica i pojedinih aspekata europske vanjske politike. Jedno od pitanja u kojima je potreba za koordinacijom e, još važno najvažnija je jedna od kriza u našoj okolici, a to je Libija. Potrebno je koordinirati različite politike, diplomatsko djelovanje, energetsku sigurnost, vojno djelovanje, ali potrebno je koordinirati i rad pojedinih država članica. Stoga je moje pitanje vama sljedeće. Na koji način ćete nastaviti raditi u odnosu na krizu u Libiji, a i u odnosu na vaš rad prije nego što ste postali povjerenica i u odnosu na potrebu da se surađuje sa UN-om. Hvala. Gospođa visoka predstavnice, možete li nam pojasniti riječi koje ste e, izrekli za austrijski list Kurijer kada ste govorili o autonomiji područja Donbass, to je iznimno zabrinulo vladu u Kijevu i suprotno je sporazumu iz Minska. Zatim e, tijekom posjeta Turskoj. E, treba voditi računa da je Irska, e, oprostite, da je IS, dakle islamska država, navodno pokrenula e, napade automobilima bombama iz Turske i uz pomoć turskih sigurnosnih snaga. Hoćete li to spomenuti u Turskoj tijekom svoga posjeta? I također smatrate li da države članice dostavljaju odgovarajuće oružje e, pešmerškim borcima e, kako bi se oni suprotstavili islamskoj državi. I na kraju pitanje u vezi Hong Konga. Kina je nedavno E, izjavila da izaslanstvo e, parlamenta Britanije neće biti dobrodošlo i neće im se dopustiti posjet Hong Kongu e, budući da su se tamo htjeli uspostaviti kontakti sa onima koji su nedavno organizirali prosvjede u Hong Kongu. Evo za početak kompliment na dosadašnjem e, odličnom radu visoke predstavnice, ali imam i dva pitanja. Dakle, jedno pitanje e, što se tiče e, izlazne strategije u odnosu na Rusiju. Naime, zapravo ne može biti cilj da se ovdje proizvede na kraju rezultate rata istoka i zapada sa raketama i ne znam čime i niti da se stvori alternativni energetski i gospodarski blok Rusije i Kine. I ako e, su naši napori da se to E, riješi onda ne možemo e, također niti e, samo gledati u daljnjim koracima NATO-a prosiv Rusije. Znači kad govorimo o izlaznoj strategiji e, naravno da se treba razmotriti i NATO u svojim strukturama i strategiji i to je naravno i dio cjelokupne vanjske i sigurnosne politike E, Europske unije, a s druge e, strane koji je motivacijski pristipak, e, pritisak Europske unije protiv Izraela što se tiče politike naseljavanja za, za rješenje dviju država i pregovore. Jer to je jedan od ključeva da se ovdje e, spriječi rat protiv gotovo milijarde muslimana. Znači to je još nešto što treba uključiti u ovu agendu. Gospodo i dame, imamo veliki problem jer imamo još samo deset minuta, a dobivamo stalno zahtjeve e, za javljanjem za riječ. Drugi puta ćemo to morati malo drugčije organizirati. Sada molim zastupnike u Europskom parlamentu da budu ljubazni prema našoj gošći i mi ćemo je stoga zamoliti da odgovori na postavljena pitanja koliko god stigne, a mi ćemo danas i sutra još imati dovoljno vremena da svatko može reći što želi, ali e, imamo kratko vrijeme na raspolaganju. Gospodin Markov. Hvala, tri kratka pitanja. S kojim konkretnim e, pitanjima želite e, razvoj za 2015. podupreti. Naime, Kod kriznih regija ishodište je e, uglavnom e, tako da imamo negativni razvoj. Nadalje, kako ocjenjujete e, odluku ukrajinskog predsjednika da se za Luhanski Donjack više ne daje novac za javnu upravu? Hoće li to eskalirati ili deeskalirati situaciju? I treće pitanje, povjerenik Han već je rekao ranije, a to sam se ja i zapisao, Znači za ukidanje sankcija Rusija mora nešto poduzeti, pokrenuti se. Dakle, to je jedan e, obrnuti zaključak. Znači vi sada e, kao visoka predstavnica ćete sjediti i čekati da Rusija nešto poduzme, ali to ne može biti rješenje. Pa želim od vas znati s kojim e, ćete vi aktivnostima postupiti prema Rusiji. Jer uvijek treba razgovarati i pregovarati, a ne sjediti u kutu i čekati. Hvala. Riječ ima. gospođa Anakin Hütfeld koja je već govorila. Hvala vam lijepo predsjedavajući. Kad je reč o neprihvatljivoj ruskoj agresiji u Ukrajini, mislim da radni odnos između Europske unije i NATO su iznimno važni. I pitanje za vas, budući da ste bili mlada politička aktivistica, bili ste predani ideji poticanja e, razgovora i kontakata između Izraelaca i Palestinaca i voljela bih da to prenesete i u Europsku uniju. Zaustavljanje nezakonitog naseljavanja je jedini način da se spriječi ekstremizam. 20 godina nakon sporazuma iz Osla i u suprotnosti sa svim drugim e, krizama u toj regiji, ovo je kriza koja se može zaustaviti. Kako možemo stoga očekivati da ćete se vi založiti da se nastavi sa traženjem rješenja? Hvala. Madame la haute représentante. Gospođo visoka predstavnice, samo ukratko, kako mislite definirati strategiju uz dobre volje za gospodarski i socijalni razvoj Europe i šire regije, sredozemlja Afrike, civilno e, društvo, moralno očekivanje s tim u vezi, zatim isto tako i gospodarsko očekivanja. Afrički kontinent ima veliki gospodarski potencijal, tamo se odvija i borba protiv terorizma i stoga je to veoma važno za stabilnost i mir u cijelom, svijetu. Danas je imamo 1,7 milijardi stanovnika na području Afrike, imat ćemo jo, za neko vrijeme 2,5 milijardi eura što će biti jedna četvrtina svjetskog stanovništva. Sigurno da moramo čvrsto nastupati prema Rusiji, ne možemo prihvatiti e, aneksiju Krima, niti ono što se događa u regiji Donbas, ali isto tako bismo trebali nastaviti s dijalogom. Za Europsku uniju ne bi bilo dobro kada bi se našla u sukobu sa Rusijom. Nije li sad došao trenutak da Europska unija radi na onome što bi mogao biti izlazak iz krize, na izgradnji konstruktivnih odnosa sa tim velikim susjedima, koje mjesto mislite e, pridati Europi u tim strateškim razvojima? Tack så mycket. Ehm, vi vill till Hvala lijepa i mi u ime Šveđana vam želimo čestitati, želimo čestitati visokoj predstavnici Mogherini na njenom imenovanju i želimo vam sve najbolje. Te vam želimo puno uspjeha sa svim što vam pristiže. U ime Švedske su tako želimo naglasiti koliko je važno da sme uzbu u obziri mišljenja država članica, na primjer i stavuju Švedske u vanjskoj politici, Reichstag je organ koji se time bavi na području Švedske, ali bitno je da su ti postupci usuklađeni kako bismo imali učinkovito provođenje naših zajedničkih politika kao što ste to i vi zatražili gospođo Makarini. Mi želimo surađivati, želimo dobro surađivati i s tim u vezi je važno da na neki način postupamo usklađeno u cijeloj Europi kako bi se to moglo dobro odvijeti. Hvala lijepa. <laughs> Uh, Gospođo potpredsjednice, većina pitanja koje smo čuli bave se očigledno pitanjem Ukrajine i Rusije. Uh, hvala na ovoj prilici da zastupnici nacionalnih parlamenta vas uh, vide uživo i osobno razgovaraju s vama. Evo jedno pitanje koje se također tiče situacije u Ukrajini. Financijske sankcije E, očigledno djeluju u dugoročno gledano. A moje pitanje je što Europska unija može učiniti u kratkoročnom roku da odvrati Rusiju od toga da potiče na još više na sve Ukrajini. A o povezanoj temi koju ćemo govoriti kasnije, rušenje indonezijskog e, leta, e, aviona. Bili ruska suradnja u istrazi pomogla u ublažavanju sankcija u bližoj budućnosti? Zahvaljujem. Thank you Hvala, nizozemski, danski parlament. E, hvala gospođo e, Mogherini na sastanku u danskom parlamentu i e, hvala što ste također ostavili vremena i za to. Moje pitanje odnosi se na agendu poslije 2015. koju ste vrlo kratko spomenuli. Ono što će ovaj puta biti vrlo važno je da doista na ovoj agendi, visoko na ovoj agendi za post 2015. budu žene, žene i seksualna reproduktivna prava i zdravlje žena. Dakle, moje pitanje je hoćete li pokrenuti neke inicijative kako bi Europa dobila jaki mandat kako e, bi bila i ujedinjena u ovom pitanju, a ne razdvojena po ovom pitanju, a posebice po pitanju seksualnih i reproduktivnih prava. Hvala. Hvala. mislim da naravno moramo shvatiti da sada e, očigledno viska predstavnica neće moći odgovoriti na sva pitanja, pa je sada dajemo s tim razumijevanjem riječ. Dakle, ovo će sad biti još teže od moje tri zasebne uloge koje igram istovremeno, ali obećajem, naravno, a znadete da ja održavam e, obećanja da ovo svakako nije posljednji put e, što imamo priliku razmijeniti mišljenja. Bilo ovdje u parlamentu oli, ili e, u vašim nacionalnim parlamentima. Kao što je već rečeno, s nekima smo se već susreli u vašim glavnim gradovima. Vidimo ovdje i neke prijatelje u ovoj prostori i moj plan je posjetiti 28 nacionalnih parlamenta tijekom sljedećih mjeseci. Dakle, svakako e, ću se sa svima vama sastati sljedećih mjeseci. Pa ako nešto ovdje preskočim ili ne, ne uspijem odgovoriti, raspravit ćemo to još. Pa evo sada glavna pitanja e, da odgovorim. A krenut ću od pitanja e, koja su se odnosne na Rusiju i Ukrajinu. Primijetila sam da je većina pitanja danas se upravo usredotočila više na Rusiju i na e, buduće odnose koje možemo ili stvarne odnose koje možemo imati sa Rusijom. S jedne strane, dakle, potrebom da se zadrže ne samo principi i načela, nego i poštovanje za međunarodna načela snažnima. s druge strane, neko je spominao izlaznu strategiju. Ja bih radije rekla strategija koja će osigurati da situacija krene u pozitivnijem smjeru nego što je išlo do sada, a to je bilo vrlo negativno. I to su neki od vas spomenuli također. Zatim potreba da se surađuje sa svim međunarodnim e, dionicima u mnogim dijelovima svijeta, skrenuši od Bliskog istoka i Mediterana, a uključujući i Rusiju u nekim pitanjima što se naravno tiče na e, nuklearne razgovore s Iranom, e, e, mirovni proces na Bliskom istoku i pitanje kojima se bavi UN, sigurnosno vijeće i također Sirija i tako dalje. Znači, a za Rusiju svakako ne treba nam samo izlazna strategija, nego strategija za Rusiju i to u tri smjera. Dakle, s jedne strane koje će se usredotočiti na reforme u Ukrajini koje moraju biti uspješne. Naime, time smo se već bavili, ali sada bi se mogli e, usredotočiti na više e, reforme nego u prošlosti. To će upravo e, biti ono što bi moglo mogao biti ključni element koji će promijeniti stvari u ovoj sadašnjoj krizi. Nadalje, zahvaljujem na pitanje o onim riječima, <laughs> o citatu iz kurijera prošli tjedan. To se odnosi na autonomiju. Ja ne govorim njemački, <laughs> pa, pa kad bih i e, morala, mislim morala bih naravno govoriti njemački, ali to je bilo u prijevodu. Ja sam govorila o decentralizaciji stvari o kojoj uvijek e, govorimo kada govorimo o unutarnjim e, reformama koje treba podopirati u Ukrajini i mislim da je ovdje ono što Europa može učiniti surađujući s Vijećem Europe i sa OSC-om e, u, u pitanjima sigurnosti je upravo ključna stvar. I e, što se tiče reforma u Ukrajini koja je obećala vlada i koje će uskoro započeti uključuju i rad na Ustavu i upravo na toj e, decentralizaciji teritorija koji mogu pomoći nacionalnom dijalogu i pomirbi. Ali to je proces koji mora pokrenuti samo Ukrajina, a uloga Europske unije ovdje je samo podupiranja, ohrabrivanja, praćenja ovog procesa, ali taj proces mora ostati u rukama Kijeva i e, vlade Ukrajini. A druga stvar naravno je pritisak. E, sankcije, kao što neko rekao prema Rusiji, su jedini način pritiska koji imamo, naravno isključujući bilo kakvu vojnu, e, vojni pritisak, što je naravno mudro. I to i mi NATO zajedno moramo i govoriti jednim glasom i biti jednog mišljenja u ovom pitanju. Ali znamo da osim toga e, i uz to također moramo imati neku vrstu dijaloga koji mora biti pokrenut E, znači e, kako bi se e, održavali, održavala temeljna načela, ali svejedno tu se mora ponuditi uz pritisak određeni kanal za razgovor kako bi se moglo uključiti taj dijalog. I to je upravo ova tema ovog rasprave koju ću imati sa povjerenicima za deset minuta, na sastanku koji počne za deset minuta, znači rasprava o ovim otvorenim dosjejima u Ukrajini, podupiranje puta reforme, kao i sve ono što već imamo otvoreno sa Ruskom federacijom kako bi provjerili sve ove putove koji, su, koji postoje, koji su otvoreni i kako bismo mogli pogledati što od tih putova se može pokrenuti e, ponovno na kojoj razini i sa kojim ishodom i a što se ne može u ovom trenutku ponovno otvarati te da to procijenimo na koherentan način tako da budemo sigurni da sve što se radi u vanjskoj politici bude usklađeno sa trgovinom, energijom i tako dalje i ovim svim drugim e, dosjejima. Znači da osiguramo koherentnost naših strategija i da iz Brisela uvijek e, dolazi ovaj ujedinjeni, neću reći jedinjeni, jedinstveni glas, ali eto da, ovaj, da ti glasovi pjevaju u jednom skladnom zboru barem. Što se tiče pak sad sporazuma iz Minska, znam da postoji rasprava o sporazumu iz Minska u kojem je on stanju, u svakom slučaju nije možda u najboljem, ali svakako to je jedini pisani sporazum potpisan od svih strana a na koji e, kojemu je ukrajinska vlada još uvijek predana. Dakle, s naše strane mi se trebamo potruditi da podržimo njihove napore da se ostane na tom putu. Što se tiče posjeta u Sarajevu, e, to je bilo vaše pitanje. E, rekao bih e, da će to ovisiti o reakciji koju ćemo dobiti, ali mandat koji smo mi dobili od Vijeća za vanjske poslove bio je apsolutno jasan. Provjeriti političku volju i provjeriti dakle političku volju i spremnost za uključivanje i suradnju u ovom postupku, ne u formalnom postupku, ali u sadržajnom smislu postupku koji bi nas dovao negdje dalje, jer to je ono što je najhitnije i najnužnije u regiji. Pronaći načine da se ide napred dalje. Dakle, možda ću odgovoriti na vaše pitanje nakon povratka u petak na večer, ali nadam se da će vijesti biti dobre. Ali dobre vijesti morat će doći iz, Sareva, iz Sarajeva, ne iz Brisela. Brisel je spreman ići dalje ako ćemo e, se usuglasiti u zajedničkom razumijevanju onoga što je potrebno učiniti. Što se tiče bliskog istoka, odnosno mirovnog procesa ili nedostatka procesa mirovnog, koji pritisak možemo vršiti na izraelsku vladu kako bismo osigurali da se svi vrate za pregovarački stol. Mislim da prvo treba ponuditi stol za koji se može vratiti. Mislim da je upravo to ono što sada nedostaje. Mislim da smo poduzeli razne korake posljednjih mjeseci i ono što moramo učiniti zajedno s pa, našim partnerima, počevši od Sjedinjenih e, država, ali ključnih e, arapskih zemalja, zemalja Arapske lige, ali uglavnom Egipta i Jordana, e, Jordana i Saudijske Arabije, znači je ponuditi okvir za ponovnu suradnju e, palestinskih vlasti i izraelske vlade. Znači ovaj nedostatak procesa sam po sebi je jedan element radikalizacije s obje strane i u regiji. I moja najveća e, briga ovdje je ne samo nedostatak perspektive za Palestinu ili sigurnosti za Izrael, nego je moja najveća briga da u ovom vakumu koji se stvara u Gazi da bi se moglo dogoditi još i nešto gore. A onda ćemo pogledati unatak i reći, o, moglo je ovo biti lakše e, u odnosu na Siriju ili Irak, a mi nismo reagirali u pravi trenutak. Dakle, mislim da moramo ponuditi jedan ponovni početak ovog procesa u nadolazećim tjednima to je rečeno i u parlamentu prošli tjedan. I mislim također da je i u Europi još treba odraditi određeni posao. Vi ste rekli što se može učiniti da podupremo ove napore. Pa, e, u, na primjer, e, osvijestiti da smo mi potrebni e, na Bliskom istoku kao facilitatori dijaloga, ali ne sudjelovanje u tom dijalogu. Znači njima je potrebno da neko vodi taj dijalog izvana, znači uravnoteženi mudar pristup koji će umirivati e, strasti i unijeti malo ovog razumnog razmišljanja i odgovorne e, akcije u regiji. A kako bismo to mogli moramo biti E, i mi sami u tom načinu razmišljanja. Što se tiče e, Libije, to je bilo jedno od pitanja. E, u pravoste, tu je mješavina diplomatskih pitanja, vanjske politike, energije, migracija. To je jedna mješavina koja bi mogla rezultirati jako lošim ili recimo jako dobrim rezultatom, ovisno. Pa mislim da je to <laughs> E, da, vrlo negativno, vrlo loša, a možda i vrlo pozitivno, da, ako uspijemo iskoordinirati ne samo razne povjerenike i njihov rad, nego i zemlje članice i UN. To je taj format. Vjerojatno ćemo raditi već sljedećih dana na tome, zajedno sa Bernardinom Leonom. E, ne znam je li to nešto što je već e, javno kao informacija? Će biti u Briselu tijekom tjedna pa ćemo o tome raspravljati upravo. Kako bismo upravo to osigurali da imamo koordinirani pristup. E, ja nisam protiv inicijativa zemalja članica ili skupina zemalja članica sve dok je to koordinirano i međusobno Um, razmjenjivano. I mislim da je Libija jedan od uh, slučajeva gdje bi mogli zadužiti neke zemlje članice da pripreme rade Europske unije zajedno sa uh, Amerikom kako bi se postigao zajednički pristup. Mislim da je to možda najteži scenarij koji je pred nama danas. I također mislim da moramo poticati sve e, dijelove libijskog društva koji odbijaju e, terorizam i nasilje, da sjednu za stol i nađu način da se zemlja ne podijeli, nego da se zajednički upravlja zemljom. A način, ali način da se dođe do toga vjerojatno je najteži od svih. Ali svejedno mislim da napori Bernardina Leona u ovom smjeru zaslužuju i trebaju svu našu potporu, a za to se trebamo iskoordinirati. E, na posljedku, e, pitanje je bilo o Eulexu. E, prošli tjedan imali smo sastanak sa posebnim e, odborom Europskog parlamenta sa predsjednikom e, evo ovdje, sa predsjedateljem razgovara sa Žakeom o tome. On je spreman, formalno je u potpunosti e, dati izvješće nakon četiri mjeseca, ali prije toga pred posebnim odborom e, možda ćemo imati među izvješće u, dakle, u tom formatu o njegovim nalazima. On je sada u procesu proučavanja dokumentacije i sastajanja sa odgovarajućim ljudima, pa bih rekla negdje krajem siječnja, početkom veljače mogli bismo biti u situaciji gdje ćemo imati preliminarne procjene e, u tom formatu. I evo zaključno ću reći s agendom za poslije 2015. znači ova seksualna i reproduktivna prava i zdravlje. Pravi dan za postaviti ovakvo pitanje svakako. U potpuno e, smo e, predani na radu na jedinstveno mišljenju Europske unije u tom smislu. E, za tjedan dana ćemo imati vijeće i nadam se i trudit ću se da se postigne zajednički koncenzusni pristup Europske unije po tom pitanju. Prije nego što sam došla, sastala sam se sa relevantnim ljudima iz UN-a koji rade na tome. Mislim da je to jedan od područja gdje e, jaka zajednička Europska unija i njezin input mogu promijeniti stvari globalno i tu moramo preuzeti tu odgovornost. Kao i za EU e, e godinu razvoja, upravo sam gledala agendu za e, sjećanje i shvatila da u Rigi se e, planira e, pokretanje EU godine razvoja, to je 9. E, siječnja. Nadam se da ću biti tamo osobno i otvoriti tu inicijativu. Mislim da bi to mogao biti znak policijskih tenzija ako dođe povjerenik koj, kojom čim je to mandatu nego i, i, i osim toga i ja jer e, ovaj e, nova, ova metoda nove koordinacije komisije e, nije samo pitanje koherentnosti i koordinacije, nego i pitanje političke volje. A to kaže dakle da razvoj i ono što radimo u trgovini i energiji južnom toku i upravo zato će, ćemo imati ovdje i će, će nam se priružiti i Šefković i Kanjeti i znači i ove razne stvari koje radimo po pitanju stranih boraca i svih drugih sektora, sve je to dio vanjske politike. I upravo su to elementi koji bi se mogli promijeniti ovim novim formatom koji, e, za koji su tražili Europski parlament i mnogi nacionalni parlamenti i to već dugo. A to je jedni način da se e, vodi vanjska politika, a to je da se spoje svi dijelići slagalice u jednu jedinstvenu sliku naše uloge i djelovanja u svijetu. ne samo na reaktivan način, nego na proaktivan način, da se pokušaju unaprijed očekivati i predvidjeti stvari e, i razvoj događaja. Danas e, mi je netko već postavio pitanje koji je rekao hoćete li imati vremena za razvojnu suradnju i klimu sa svim ovim krizama s kojima smo suočeni. Moram, moram, jer ako ne investiramo u to vrijeme danas, znači u instrumente koji mogu sutrašnje krize e, spriječiti za 5 ili 10 godina ili 20 godina, moj će nasljednik e, imati E, isto toliko kriza ili više kriza nego koliko ih mi imamo danas ako nećemo raditi na instrumentima koji dugoročno mogu prevenirati krize i posebice razvoj i klima su dva ključna elementa naše sigurnosne politike također jer e, pristup, e, dostupnost resursa, ljudskih prava, demokracije su upravo najjači alat koji e, europljani imaju na raspolaganju za stabilizaciju ne samo regije nego i globalne scene. Dakle, to je nešto što se neće isplatiti u tri mjeseca možda, ali je jedina stvar koja će se isplatiti za pet godina. Tako da će to biti jedna od stvari kojima ćemo morati e, uložiti i ne samo resurse, nego političku volju i e, namire. Dakle, evo, molim <laughs> da me ispričate pred povjerenicima što sam došla kasno kada ih sljedeći puta vidite i obećajem da ćemo se e, vidjeti e, Europski parlament vrlo skoro, a svim e, nacionalnim zastupnicima obećajem da ćemo se vidjeti kad dođem u posjet vašim zemljama članicama. Zahvaljujem i obećajem nastavak u sljedećim mjesecima. Gospodo, dame i gospodo, zahvaljujem. Sljedeći puta ćemo manje nagurati dnevni red, pa ćemo imati više vremena za razgovor. To sam, to sam naučio danas, pa ćemo imati više vremena za raspravu sa manje zgusnutim dnevnim redom dalje. So thank We should start now the discussion of Moldova. Možda evo da krenemo odmah na raspravu o Moldavi, Republici Moldavi. E, izaslanci su još tu, ali molimo malo mira. That could people please go leave quietly the room. Molim sve koji izlaze da prostoriju napuste tiho. Sorry, then I'll Let us short have a discussion. Evo, da prijeđemo onda na raspravu o Republici Moldavi. Dakle, mislim da imamo e, izjavu OSCE-a i Europskog parlamenta o e, izborima, dobrim stranama, lošim stranama, nedostacima mm, i mislim da E, zapravo e, smo imali e, fair demokratske izbore. Vidjeli smo sada i posljednje vijesti o rezultatima. 95% glasova je prebrojano, što bi značilo da proeuropske strane i liberali i liberalni demokrati imaju 55 mjesta od 101 mjesta. Tako da izgleda e, da imamo proeuropsku većinu e, o čijem sam postizanju imao neke sumnje posljednjih dana e, prema preliminarnim rezultatima od jučer večer koji su izgledali sasvim drugačije. Međutim, ovo izgleda pokazuje da postoji dobra mogućnost da se provede sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini i pokazuje također da moramo e, sada proširiti ove globalne strateške razgovore. Znači, ne radi se samo više o slobodnoj trgovini. Tko mi to tu govori i razgovara? Dakle, moramo e, dati e, više mogućnosti ovakvim zemljama. Znači, e, vidjeti kojim načinima. Znači, e, PR metodama i trgovinskim restrikcijama i tako dalje. Znači vidjeli smo e, utjecaj Rusije i kampanju Rusije posljednjih mjeseci u toj zemlji i zapravo vidimo da smo mi u ovoj debati prilično nevini da bismo zapravo trebali pažljivije promotriti situaciju nego ranije, uključiš i ono što se događa u Gruziji i u Ukrajini. Pa, što se tiče sporazuma i ugovora, što se tiče Abhazije, e, gdje se vidi da se uvijek ide u istom smjeru, kao što je već danas e, spomenuto. Ali mislim da ovaj rezultat e, u Moldovi je pobjeda pro-europske politike, e, ali ona mora biti vođena e, profesionalnije nego do sada. Ja, to je moje mišljenje. I ponekad, to e, kada pogledate recimo jednu malu zemlju, negdje na jugo istoku, možda ne treba smatrati tako E, ozbiljno, ali kao što vidite, <laughs> veliki glavni iz Moskve smatra da to treba jako ozbiljno razmatrati, što znači da možda mi nemamo ponekad dobre političke strategije, nego samo tehnokratska rješenja, ali nemamo cjelokupnu strategiju za takve zemlje. Pa ako smijem e, evo, zaključno primijetiti, Dakle, ono što mi trebamo u ovom trenutku učiniti ili ono što vidimo u ovom trenutku jest... Dobro, evo recimo to ovako. E, Rusija je pozivala na, na sporazum o slobodnoj trgovini od Vladivostoka do Lisabona. Ja se s time slažem i mislim da je za sve nas najbolje imati dobre odnose s Rusijom ali načelno pitanje ovdje je da svaka zemlja ima pravo odabrati na e, na kojoj će strani sudjelovati u ovim pregovorima. Znači ako zemlje kao Moldova, Ukrajina i Gruzija kažu mi ne želimo da nas Moskva ovdje zastupa, onda je njihovo pravo e, da odaberu s koje će strane pregovora biti. To je Helsinški sporazum, znači teritorijalni integritet je suvereno pravo svake zemlje, znači pregovarati o sporazumima, ugovorima i e, to je nešto što imamo u Helsinškom sporazumu i u drugim dijelovima međunarodnog prava i to je suvereno pravo naroda da odlučuju o svom usmjerenju. Evo ovime otvaram raspravu tko želi riječ gospođa Kanjete. Zahvaljujem predsjedniče. Ja bih e, željela izraziti zadovoljstvo e, iz rezultatima izbora jer kada smo mi kao EPP otišli u Moldaviju prije izbora, nije to baš bilo zajamčeno i želim čestitati Moldovi i prijateljima. E, u Moldovi smo iznijeli jasnu poruku – imate našu potporu prije izbora, a nakon izbora biti ćemo e, doista fokusirani u svojim zahtjevima za reformama. To ono što očekuje Europska unija i što se očekuje od nas da budemo doista strogi po pitanju provedbe reformi i također da Europska unija prati i podupira e, Moldavu u ovim e, naporima i e, one zemlje koje su e, krenule e, istim putem prije 20 godina, a sada su u Europskoj uniji, znači krenule putem reforma, a sada ušle u Europskoj uniji, to su zemlje koje imaju iskustva iskustva sa greškama i uspjesima. I stručnjaci upravo iz tih zemalja su pravi ljudi koji trebaju otići u Moldovu i pomagati im, e, pomoći im korak po korak e, e, u promjenama i reformama u njihovoj zemlji. Mislim da je to najuvjerljiviji instrument u našim rukama da pokažemo da je njihov odabir za Europu ispravan odabir. Hvala. Eh, ich eh, bin Drago mi je što ponovno eh, razgovaramo o Moldovi nakon ovih odličnih izbornih rezultata juče. Želim reći evo sljedeće. Radi se sada o balkanskim zemljama ili u Moldovi. Ako ih predugo držimo na udaljenosti, a sada zato se bojim ovih pet godina, onda samo raste golema frustracija. To je jedna stvar. A s druge strane, moramo shvatiti da e, Ruska federacija vodi gospodarski rat ne samo protiv Ukrajine, nego i Moldove. Znači, s ovim e, svojim e, e ograničenjima izvoza i tako dalje. Znači, Moldova može e, preživjeti samo ako im, joj mi učinkovito pomognemo otvaranjem svojih tržišta. Ne možemo očekivati da e, Moldova koja je na rubu Europe i još je već jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, sada još dalje padne u siromaštvo zbog sankcija od strane Rusije. Zahvaljujem e, predsjedatelju. Nekoliko napomena. Ja u svakom slučaju pozdravljam e, rezultate jučerašnjih izbora u Moldovi. Ali prvo molim da ne zaboravimo atmosferu prije europskih izbora s golemim pritiskom koji je Rusija vršila i e, proruske snage interno. Nadalje, sankcije koje su bile potpuno izvan e, svih E, propisa trgovinskih organizacija koje su pro, proizvale golemi učinak na Moldovu e, su uspjene biti nadiđene samo uz pomoć Europske unije u određenoj mjeri. I treća stvar, ono što se sada najviše treba je Europa, nacionalni parlament i Europski parlament i komisija koji će pomoći proeuropskim snagama u Moldovi da ojačaju i e, što E, je prije moguće izgrade bolju vladu za e, narod Moldove i za europske projekte. I na kraju citiram nekoga koga doista cijenim, a to je moramo osigurati da će Moldova na ispravan način i dobro implementirati stabilizacijski sporazum s Europom jer to je jedini način da se potvrdi Europi da kada je sporazum jednom dobro implementiran, da će stvoriti temelj za e, eventualnu prijavu za e, pridruživanje Europskoj uniji. I na kraju, znači e, pravosuđe u Moldovi odlučilo je zabraniti stranku prije izbora. Možda iz teoretske perspektive to zvuči zanimljivo, ali kada jedna stran, stranka e, ima financiranje evidentno iz, e, očigledno iz Rusije, a njezin vođa tvrdi da zastupa ruske interese u Moldovi, a njegova stranka je povezana sa ljudima koji su e, sudjelovali u organiziranom nasilju i destabilizaciji Ukrajine, onda to nije samo još jedna politička stranka, nego nešto što e, izlazi izvan bilo kojih europskih propisa. I posljednja stvar, hoćemo li razmisliti o ovom e, financiranju od ruske strane stranaka u Europskoj uniji, jer e, znamo da su to stranke koje su protiv Europe, očigledno protiv Europe i međusobno se koordiniraju. Ne radi se o jednoj stranci, nego o mnogo stranaka. I možemo li to dopustiti? Znači vi u nacionalnim parlamentima i mi u Europskom parlamentu smijemo li dopustiti da se ovo nastavi u ime takozvane demokracije jer u praksi to je peta kolona koju gradi Rusija a u potpunosti protiv europskog projekta. Gospodin Preda. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja se u potpunosti slažem sa mojim kolegom iz kluba socijaldemokrata kada objašnjavamo činjenicu da je ta stranka koja se zove Patrija, da joj je izrečena zabrana od sudjelovanja u izborima, zato što su tri dana prije izbora se javili određeni dokazi što se tiče financiranja iz Rusije. To je u potpunosti zabranjeno eh, putem izbornog zakona gdje stoji da nijedna stranka ne smije primati strane, strane izvore financiranja, dakle izvore financiranja izvan države to dosta loše utječe na atmosferu Europske unije, jer smo saznali prošli tjedan da su stranke koje e, sudjeluju u državama članicama također djelomično neke od njih primali ruska, ruske financije. Dakle, tu imamo situaciju kao iz 50. godina gdje Rusija sa svojim novcem utječe na politiku u Europskoj uniji. To je izuzetno zabrinjavajuća situacija, zabrinjavajuća jednako toliko kao i vojna agresija. Zatim imamo dakle te tri po-europske stranke koje mm, pripadaju liberalima, socijalistima i europskim pučanima, dakle kada se radi o strankama koje su svako prisutne u europskom eh, parlamentu. Imamo vlada Fileta koji predvodi liberal demokrate, imamo predstavnika liberala koji je također rekao da će se pregovarati sada o stvaranju proeuropske koalicije. Ja se nadam da će gospodin Lupo postati sasvim dijelom tog tima kako bismo imali ponovno proeuropsku vladu. I na posljedku nemamo zaboraviti da je ova vlada koja je sada prestala, da je službeno najavila da će 2015. godine Moldova predati zahtjev za članstvom. Moramo, moramo to biti jasno. Dakle, očekivat će se odgovor s naše strane koji će prije svega biti vezan u i e, to je sastavni dio izvješća koje je gospodin se su tako sastavio u kojem su nedavno glasovali. Dakle, nemojmo zaboraviti da će naša podrška biti nešto što će biti politički vrlo osjetljivo i moramo se na to pripremiti. Hvala vam lijepa. Gospodin Ostovićius ima riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, doista. Kolege, imamo veliku priliku čitati ne samo Moldovi i moldovskom narodu, koji su dosta aktivno sudjelovali na općim izborima, već isto tako možemo to učiniti i prema Europskom parlamentu koji je napravio dobru stvar kada je ratificirao sporazum o pridruživanju sa Moldavom i to pravovremeno. Mislim da smo prenijeli našu poruku. Zajedno stojimo, želimo pomoći Moldovi i moldovskom narodu da napreduje, ne da gleda unazad ili oko sebe, već da gleda ravno pred sebe, da izabere pravi put, a to je put s europskom perspektivom. I mi se nadamo da će ovi izbori poslužiti kao izvrsan temelj novoj moldovskoj vladi, kako bi se ona formirala, kako bi doista imala proeuropski naslov, ali ne samo proeuropski, već i proaktivni naslov i e, kako bi se borila protiv korupcije, kako bi bolje upravljala državom i kako bi se čvrsto opredjeljila reformama. Doista moramo se složiti oko toga da Moldova mora dosta toga učiniti, mora se gospodarski i politički restrukturirati, mora pružiti bolje uvjete poduzećima, kako bi se stvarala bolje radna mjesta, više prosperiteta koji na taj način može, može ući u tu državu. Ali kolega mislim da je ovo ponovna prilika da jasno kažemo da za one države koje izaberu pravi put da postoji perspektiva, da za one države koje provedu reformu i krenu naprijed da, da je to moguće. I zbog toga su ovi jučerašnji izbori u Moldovi još jednom pokazali da se nalazimo na pravom putu i da bismo takvim državama trebali dati jasnu priliku da službeno provedete reforme i da bismo ih trebali putem naše podrške za to ohrabriti. Apeliram na strukture Europske unije i na države članice da podrže Republiku Moldovu tako što joj pruže individualno, individualnu stručnost kako bi mogli pružiti bolji pristup te državi, europskom tržištu i mislim da ćemo vidjeti državu koja se bolje razvija, koja se ustanovljuje kao sjajan primjer europskih reformi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaustavit ćemo se na dvije minute zato što čekamo stavnog predstavnika nizozemske. To je naša zadnja točka na današnjem dnevnom redu. Podsjećam odbor da u 18.30 imamo koktel pred ovom doranom, a sada ćemo se zaustaviti nekoliko minuta. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio de tener una reunión informativa. U redu možemo započeti. Imamo veliku čast što možemo danas dobiti izravno izvješće iz Pitera de Hoera. Peter de Hoer je stalni predstavnik Nizozemske pri Europskoj uniji i on će nas e, obavijestiti o stanju istraga veznih uz e, pad zrakoplova MH17 u Ukrajini. To je tema koja nas sve veoma zanima. Podsjetit ću vas da su nizozemske službe preuzele e, zadaću analize crnih kutija zrakoplova i stoga je izrazito zanimljivo ono što će vam sada reći Peter de Goer. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući za ovu priliku. Ovo je zapravo moja druga prilika e, za obavještavanje vašeg odbora o aktualnom stanju nakon e, nesreće pada zakupova MH17 kao što se sjećate. Zrakoplov je pao 17. Eh, srpnja ove godine i doveo je do smrti svih 298 eh, putnika i članova osoblja. Nekoliko dana nakon toga je međunarodna zajednica bila vrlo složna u osudi eh, te nesreće i rekla je da se treba pravilno istražiti. Iz toga smo imali tri prioriteta. Kao prvo, repatriacija, dakle povratak i identifikacija e, osoba i njihovih osobnih e, stvari. Zatim tehnička analiza vezana uz pad zakupova i kao treće kaznena istraga, dakle provođenje međunarodne istrage vezanih uz to da se nađu krivci, oni koji su pravno gledano odgovorni za to. Te tri prioritete smo naglasili u raznim forumima, uključujući Europsku uniju, Vijeće sigurnosti ujednog naroda koje je usvojilo rezoluciju broj 2166 vezano su nesreću. Moja vlada je iznimno zahvalna na podršci ovog doma, Europskog parlamenta, e, što se tiče toga da se poduzmu aktivnosti nakon te nesreće i nadam se, gospodine predsjedavajući, da možemo nas, nastaviti računati na, e, javni, na javnu političku podršku ovog odbora. dopustite mi da nešto kažem sada detaljnije ove tri od ovih tri prioriteta i da kažem nešto o tome što nam još predstoji u smislu posla. Vjerujem da ćete razumjeti to što vas u ime moje vlade pokušavam obavijestiti o činjenicama i isto tako koracima koje je moja vlada poduzela kao prvo. E, prvi prioritet repatriacija i identifikacija. Ukrajina i Nizozemska se složile u tome da će se to obavljati u e, Nizozemskoj i da će Ukrajina, Nizozemska i Malazija ostaviti zajedničku misiju repatriacije. U okviru 24 sati nakon nesreće e, trenutni potpredsjednik Europske komisije gospodin Van Timmermans uz e, stručni tim otišao u Ukrajinu i krenuo je sa radom. Dan nakon su u Karkovu podigli e, svoje, svoje, e, svoje sjedište i krenuli su na mjesto nesreće. Na trećem danu nisu mogli posjetiti mjesto nesreće jer je e, bila ozbiljna sigurnosna situacija koju je pratio OSS. I ovom prilikom želim izraziti zahvalu e, samo onome što je u ovom smislu obavila organizacija USSS. Gospodin Aldersberg je bio glavni voditelj tima i 26. srpnja je započela službeno ta e, misija repatriacije, ali već tada je bilo, nekoliko e, trupa koji su bili već identificirani. Kroz kolovoz, rujan i listopad Nizozemska je bila u stalnom kontaktu sa OSSS-om i raspitivala se je li moguće ponovno prići mjestu nesreće. Europsko vijeće i vijeće Europske unije su također nizom e, izjava naglasili da je pristup mjestu nesreće jedno od sastavnih dijelova e, i elemenata ugovora o primjerju u Ukrajini. U Anthovenu prošli petak, dakle 28. studenog smo zaprimili sve elemente, to smo zatim e, prebacili u jedan grad gdje se provodi identifikacija. Do sada smo identificirali 289 žrtava od ukupno 298, ali kao što se može predočiti ovaj posao još u tijeku i prošli petak smo imali još jedan dio e, ostataka koji su preneseni u nizozemsku. Što se tiče tehničkog e, istraživanja, imamo protokol treći, prilog treći konvenciji e, iz Čikaga koja jasno nalaže da imamo parametre kada se radi o nesrećama na području civilnog zakoplovstva. Ukrajina je bila glavna odgovorna država za provođenje istrage budući da se tamo dogodila nesreća. U skladu sa prilogom 3 te konvencije istrage Ukrajine i vlasti koje provode tu istrage zamolili su Nizemske da preuzme vodstvo. Prema nizemskom zakonu postoji nizemski ured za sigurnost koji je potpuno nezavisni ured, a Imali smo sudionike iz Rusije, Australije, Ukrajine, Nizozemske, Malazije, a isto tako i iz Europske agencije za zakupovnu sigurnost i iz Međunarodne organizacije za civilno zakoplovstvo i kao. E, svi su oni istraživali okolnosti koje su dobili do pada zakupova. Nizozemski ured za sigurnost je u međuvremenu izdao preliminarno izvješće i to 9. rujna, a jedan od nalaza je bilo da je oštećenje na prednjem dijelu zakupova ukazivalo na to da je zakoplov probušen sa nizom e, projektila koji su e, s velikom brzinom pristigli do zrakoplova. Stoga se isključila ona mogućnost da je došlo do pada zrakoplova zbog terorističkog napada e, izvan samog zrakoplova ili zbog mehaničke greške u zrakoplovu. U svrhu istrage nizemska sigurnost je uspio primiti određene uzorke na, prema e, misiji koja se odvijala između 11. i 23. Tu su sve stranke sudovali u tome, a lokalne e, hitne službe e, koje su bile prve na mjestu isto tako su u tome. Nema nikakvih definitivnih zaključaka što se tiče uzroka pada zakopova, a Nizamski ured za sigurnost do sredine 2015. godine namjerava izdati krajnje izvješće kojem se želi ustanoviti sve okolnosti pada, a ne ustanoviti krivnju. E, to je zadaća trećeg dijela istrage, dakle e, kaznene istrage. Razne države imaju jurisdikciju na tom području, započeli su već kaznenu istragu, a zajednički istraživački tim je stvoren 7. kolovoza koji bi trebao zajedno surađivati. To je tim koji se sastoji od uh, Ukrajine, Nizozemske, Australije i Belgije koja surađuje sa drugim državama uključujući Malezijom. Nizozemski javni tužitelj je preuzeo svakodnevno upravljanje rada zajedničkog istraživačkog tima, a taj rad se odvija na neovisan način. Nizozemski javni tužitelj je naznačio da će kazne istrage potrebati vremena zbog toga što je slučaj vrlo složen, a isto tako zbog toga što postoji međunarodna dimenzija. Nizozemska vlada se suzdržala od bilo kakvih spekulacija ili ukrivljavanja veznih uz pravnu odgovornost onoga što se dogodilo, sve dok se istraga ne zaključi. I dopustite mi da zaključim s time da izrazim sve ono što još treba učiniti. Budući da nijedan od ovih tri dijelova nije do sada u potpunosti zaključen. Što se tiče prvog dijela, kao što sam već rekao, još imamo devet žrtava koje trebamo identificirati. Kako bi to moglo biti moguće, bit će možda potrebno vratiti se na mjesto nesreće. Postoje neki dijelovi mjesta nesreće koji se još nisu pretražili zbog sigurnosne situacije, a osim toga postoji takozvane mjesta gdje je došlo do požara zrakoplova koji se tako treba istražiti. Što se tiče drugog dijela, dakle tehničke istrage, to se e, odvija prema međunarodnim normama, sukladno prilogu broj 3 iz konvencije iz Čikaga. To isto tako treba još sačekati. čekati ne postoji potreba za bilo kakvom drugom međunarodnom istragom. Istraga bi trebala ostati tehnička i ne bi ju trebalo politizirati. Po nama ne postoji nikakav razlog da sumnjamo u neovisnost i profesionalizam međunarodnog tima koji provode ovaj dio istrage. Isto tako ne možemo isključiti mogućnost da ćemo ponovno morati pristupiti mjestu nesreće radi ove tehničke istrage. I još bih trebao pridodati da, kao što sam prošli tjedan naznačio, a i onaj tjedan prije, da se na mjestu nesreće sastavila olupina i oni elementi koji su smatrali važnim za istragu će se premjestiti u nizozemsku i nadamo se da će pristići u nizozemsku već sljedeći tjedan. Što se tiče trećeg dijela, koordinirana kaznena istraga koja se provodi u nekoliko država, uključujući i nizozemske, za nju će biti potrebna suradnja svih strana koje u tome sudjeluju. Prije svega pozivamo sve nacije da, surad, da surađuju njih uz bilo kakav zahtjev vezan uz pravnu podršku. To će se možda još javiti. I kao što sam e, rekao, moja vlada ima vodeću ulogu, a neće se izjasniti o tome ko je legalno odgovoran za, uz, uzrok te nesreće, prije što se ta istraga ne završi. Tako što želim reći da nizozemska vlada e, čini sve što može kako bi obavila sve zadaće koje su vezane uz ovih tri prioriteta. Kao što ste vidjeli, članovi vlade pa i predsjednik vlade su to jasno naznačili već od samog početka. Ovo je složena zadaća koja zahtijeva e, strpljivost, koordinaciju i svesishodnost i moram vas pa uvedite u to da zajedno sa našim međunarodnim prijateljima nećemo odustati dok ne završimo i zaključimo našu zadaću. Mi to dugujemo žrtvama. Hvala vam lijepa. Thank you, Mr. Thank you, Peter, Hvala gospodine De Hoyer, hvala ti Peteru na ovo izvješćavanje o istragama veznih uz pad zakupova u Ukrajini. Hvala ti isto tako eh, eh, Elmare što se stavio ovo na naš dnevni red. U Senatu mi to iznenadno cijenimo, svi kolege to cijene. Pad e, tog zrakoplova imao velik utjecaj na nizozemsko društvo. Od 298 putnika, 169 njih su bili nizozemski državljani. Osobe koje su izgubile svoje najbliže, njima će biti drago da se najveći dio njih vratio sada najveći dio njih doma, ali nemaju još jasne odgovore što se dogodilo. Nažalost, za to će još biti potrebno određeno vrijeme, može i dugo vrijeme. Kao predsjednica odbora za vanjske poslove ja sam e, osobno tijekom ljeta sudjelovala u tome, razgovarali smo sa nadležnim ministrima bez uz pitanje kako se ponašati s tom situacijom, sa visokopolitički osjetljivom situacijom između Ukrajine i Rusije. Istodobno smo naravno pokušali biti tu za za obitelji, podržati ih u e, njihovoj patnji. Ja sam sama četiri puta posjetila začnu luku kada kako bih odala zadnju počast e, tim osobama kada su se petkom vraćali, vraćali e, iz Ukrajine. Svi se nadamo da će za nekoliko mjeseci biti jasno što je prouzročilo taj pad zakupova, ali iznimno je važno da se međunarodne istrage provode sa e, najvećim mogućim pažnjem i sa potrebnom osjetljivošću. Zahvaljujući vašoj podršci, vrlo je znati da svi mi, europski e, građani, suosjećamo sa Nizozemskom i sa drugim državama koji su e, pri ovom padu zakupova izgubili E, svoje najbližnje. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Yes, thank you, uh, thank you Elmar. Um, I'd also like... Hvala vam, hvala Elma i ja bih e, htjela zahvaliti što smo stavili ovu točku na dnevni red i dali priliku stalnom predstavniku Nizozemske da nam ponovno podnese svoje izvješće. Kad smo čuli prvo izvješće, rekla sam da je dakako naša moralna obveza prema obiteljima žrtava da nastavimo s ovim procesom sve do trećega koraka, a to je e, da se pravda zadovolji, odnosno da oni koji su za ovu tragediju odgovorni e, za to budu i kažnjeni. E, možete li nam nešto više o tome reći? E, dakle, postoji li mogućnost da konačno izvješće dobijemo sredinom 2015. godine? Na samom početku obraćanja rekli ste da ste uvijek imali potporu Europskog parlamenta. E, dopustite da kažem da doista imate našu potporu, pa nam recite što mi možemo učiniti kako bismo ubrzali što je više moguće taj treći korak, a to je da svi e, koji su za ovo krivi budu izvedeni pred lice pravde. Znači što je to što bismo mi mogli učiniti kako bi do toga došlo? Ja vam doista čestitam na načinu na kojem je Nizozemska do sada upravljala ovim procesom i ovom istragom, ali da kako obitelji žrtava čekaju E, i da se zaključi taj konačni korak. Možete li nam stoga reći na koji bismo vam konkretno mi način mogli pomoći? Hvala vam predsjedavajući. Pa dvoje mojih kolega iz Europskog i nacionalnog parlamenta već su izrazili svoju zahvalnost, a ja ću onda sada postaviti samo jedno pitanje. Bi li bilo moguće kada tehničko izvješće bude spremno i kada se završi kaznena istraga, možemo li i ta izvješća dobiti ovdje pred odbor za vanjske poslove? Hvala. Hvala vam lijepo predsjedavajući. Hvala vam što ste nas danas obavijestili o izvješću vezanom uz ovu strašnu katastrofu koja je na sve nas utjecala. Nedavno smo održali sastanak odbora za promet posvećen upravo toj tragičnom događaju. Hvala vam što je to i na današnjem dnevnom redu. Dva pitanja htio bih postaviti gospodinu Dehojeru. Prvo je dokazni materijal Dakle, do pada zrakoplova došlo je 16, 17. srpnja. dokazni materijal, dijelovi e, aviona uklonjeni su sa mjesta nesreće kao što znamo, što znamo o tome što se dogodilo s tim komadima olup olupine i koliko nam ti komadi olupine zapravo mogu reći o tome što se dogodilo. Dakle, znamo da je do pada došlo prije mnogo vremena i vrlo vjerojatno su ti e, komadi dokaznog materijala u međuvremenu nestali. A drugo, e, što je sada sa letovima koji prelječu taj dio Ukrajine i što je sa razmjenjivanjem informacija između obavještajne zajednice i komercijalnih zrakoplovnih tvrtki? Znamo da neke zrakoplovne tvrtke ne lete preko istočne Ukrajine, a neke i dalje lete preko istočne Ukrajine, e, pa me zanima hoćete li dakle razmjenjivati te informacije u narednim koracima? Eh, hvala vam lijepo predsjedavajući, veleposlaniče Hoer, hvala i vama u eh, ime onih koji su izgubili svoje voljene u padu zrakoplova MH17, eh, doista smo dužni saznati istinu i zato se nadam da ćemo nastaviti tragati za tom istinom. Nekoliko pitanja. Zašto su Nizozemska, Belgija, Ukrajina, potpisale e, tajni sporazum o neobjavljivanju informacija istrage postoji li neki veto vezan uz to osobito kad je riječ o zaračenim stranama mislimo da je to iznimno važno postoji li razlog zašto Malezija nije uključena u taj e, tajni sporazum odnosno sporazum o neobjavljivanju informacija vezano uz istragu koja se provede. I što nizozemska vlada radi kako bi sve zrakoplovne tvrtke svijeta bile upoznate o, e, sa rizicima e, vezanim uz preljetanje određenog teritorija. I dalje je nepoznato zašto Malezija nije bila upozorena kad su druge zrakoplovne tvrtke bile upozorene o tome koliko je opazno letiti iznad tog područja još jedno pitanje. Slaže li se nizozemska vlada da je neobično da parlamenti poput njemačkog Budnestaga mogu, a nizozemski parlamentarci ne mogu vidjeti e, satelitske snimke. Ne mislite li da bi trebalo omogućiti i nizozemskim parlamentarcima da pogledaju satelitske snimke, e, budući da to ni na koji način ne spriječava provedbu istrage. Hvala. Prije svega e, čestitam gospodinu De Hoyeru na njegovim jasnim pojašnjenjima kojima nam je pokazao da je odrađen profesionalni posao e, i ono što me se također dojmilo je njegov oprez, njegov oprez zato što još uvijek nije posve jasno tko je odgovoran za ovu katastrofu, čini se jasnim, međutim da je zrakoplov e, oboren vatrenim oružjem. E, znači i u ovom odboru i u samome Europskom parlamentu znali smo prebrzo e, pokazati prstom na nekog krivca a veleposlanik de Hoer pokazao je oprez upravo u tom pogledu jer istraga još nije gotova. Dva pitanja, što mislite koliko će još trajati ova istraga, odnosno kad bismo mogli imati odgovore koje tražimo? Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i svim zastupnicima koji su postavili pitanja i potrudit ću se na njih odgovoriti najbolje što mogu. Prvo pitanje, ako se ne varam, bilo je što Europski parlament može učiniti kako bi nam pomogao u tome da se ove dvije istrage koje su sada u tijeku zaključe, a i rad koji se provodi kako bi e, posmrtni ostaci žrtava bili vraćeni u njihove domovine. Parlament može učiniti dvije stvari u ovome trenutku, odnosno u ovoj fazi. Prije svega u jednom trenutku u kaznenoj istrazi tražit će se pravna pomoć od trećih zemalja to je uobičajena stvar koju razmjenjuju uredi javnih tužitelja pojedinih zemalja, no doista mislim da bi bilo dobro kada bi parlament mogao pratiti provedbu tog procesa i jasno dati do znanja da očekuje od zemalja od kojih bude zatražena pravna pomoć da one svoje obveze i izvrše. Drugo, kao što sam već rekao, s vremena na vrijeme možda bude potrebno vratiti se na mjesto nesreće kako bi bila provedena e, dodatna istraga ondje. To je i dalje vrlo teško zbog sigurnosne situacije na terenu. Sigurnosna situacija je teška budući da se prekid vatre često krši i stoga mislim da bi bilo korisno kada bi parlament nastavio inzistirati u odnosu na sve strane da se pridržavaju sporazuma iz Minska, a preki vatre sastavni je dio toga sporazuma. Potom dobio sam pitanje hoće li ovaj odbor vidjeti rezultat kaznene istrage ja bih pretpostavio da bi vam moja vlada podastrela sve informacije koje će podastriti i svom nacionalnom parlamentu, to su javno dostupne informacije i ja ću vaš prijedlog sasvim sigurno prenijeti svojoj e, prijestolnici. Što se tiče same olupine zrakoplova i pitanja jesu li materijalni dokazi odneseni, ukradeni ili e, se njima na neki drugi način manipuliralo. Kao što možete pretpostaviti, ja ne znam na koji način radi odbor za sigurnost, no u određenom trenutku tijekom pregleda materijalnih dokaza i rekonstrukcije E, dijelova olupine možda će biti potrebno vratiti se na mjesto nesreće. Ne znam to, nitko to za sada ne zna. Najprije će odbor za sigurnost morati pregledati one dijelove olupine koje su prikupili. Oni su ih prikupili na inteligentan način, znači na temelju prethodnih posjeta mjestu nesreće i na, temelju njihovih stručnih spoznaja o tome kakvu istraku provode utvrdili su koji elementi olupine postoje na terenu i koje žele prikupiti i 23. studenog E, donesena je ta odluka, koji su to elementi koje žele prikupiti i sada moramo pričekati da odbor za sigurnost e, provede odgovarajuće korake u istrazi. Kad je riječ o razmjeni informacija o sigurnosti preleta, iznad e, područja poput istočne Ukrajine u vrijeme kada je ondje u tijeku bio oružani sukob. Možda bih eh, trebao reći dvije stvari. Jedna je da kako neovisno tome koliko je strašna ova nesreća, svi iz nje nastojimo izvući određene pouke. U proteklim tjednima e, tijekom studenog na razini ICAO-a e, raspravljalo se o pravilima i postupcima koji se primjenjuju u ovakvim situacijama. I pitanje je također postavljeno zašto malezijska zrakoplovna tvrtka nije bila upoznata sa situacijom. Sada je situacija ovakva, kad god se utvrdi da postoji određena opasnost, te informacije su onda e, javno dostupne i odgovornosti zrakoplovne tvrtke da e, iskoristi te informacije i donese odgovarajuće odluke. Što se tiče razmjene obaveštenih podataka sa zrakoplovnim tvrtkama. Nadam se da mi nećete zamjeriti što vam neću odgovoriti na to pitanje. Naime, ne mogu vam reći na koji se način povjerljivi obavešteni podaci mogu ili ne mogu razmjenjivati sa javnim tvrtkama poput e, zrakoplovnih tvrtki. E, pitanje koje se nadovezalo na to je bilo kako je to moguće da Bundestag ima satelitske snimke i neke druge obaveštene podatke, a drugi ih nemaju. E, naravno, moja vlada je svjesna onoga što su mediji u svezi s time objavljivali i ono što vam mogu reći jest da je to dio kaznene istrage i u sklopu te istrage javni tužitelj će nastojati doći do svih e, podataka, obaveštenih podataka i drugih podataka koje su dostupni uključujući i medijska izvješća, satelitske snimke i ostalo. Drugim riječima, doista smatramo da ćemo doći do svih podataka koji su potrebni za provedbu kaznene istrage. Zatim pitanje je bilo koliko će istraga trajati. Pa naveo sam već da istraga odbora za sigurnost može trajati do sredine 2015. godine. Istraga u trajanju od godinu dana, kada je riječ o tako složenim nesrećama, nije duga, dakle godinu dana ne smatra se dugim razdobljem trajanja takve istrage i stoga se nadam da mi nećete zamjeriti i smatrati me odgovornim ako istraga bude trajala i dulje od ljeta sljedeće godine. Namjerno sam rekao da će za kaznenu istragu trebati vremena, znam da vas zanima koliko točno vremena, ali kad bih morao odrediti neki datum, rekao bih da će, nas, e, da će možda trajati sve do 2016. godine. Moramo biti svjesni koliko je ta istraga složena i u tom slučaju razdoblje od dvije godine također uopće ne bi bilo nerealno. Evo, gospodine predsjedavajući, nadam se da sam odgovorio na sva postavljena pitanja. Hvala. Hvala i vama. Čini se da nemamo dodatnih pitanja ja bih onda gospodin Foršaki izvolite koliko sam shvatio možemo nastaviti s pitanjima zar ne Zanima me namjeravate li objaviti e, još dokaza koji bi mogli upočivati na to tko je odgovoran. Kao što znate, postoji mnogo teorija urote, e, uključujući i one o ukrajinskoj krivnji i takve su teorije urote vrlo štetne. Pa ako imate bilo kakvih dokaza koji bi mogli upućivati da takve teorije nisu točne, namjeravate li ih objaviti? Hvala. Veleposlaniće, prije svega dopustite još jednom da izrazim svoju sučut čitavom e, nizozemskom narodu zbog rušenja leta MH17. Predstavljam Poljsku izbornu jedinicu i Uvijek uspoređujemo ovu nesreću sa katastrofom u Smolensku. Želim vam čestitati, dakle želim čestitati nizozemskoj vladi prije svega na sporazumu koji ste potpisali sa Ukrajinom e, vrlo rano vezano uz identifikaciju e, poginulih na nizozemskom teritoriju. Mislim da je to bilo iznimno važno i to vam je omogućilo da preuzmete vodeću ulogu u čitavom tom procesu i da izbjegnete e, pravu katastrofu kroz e, koju su obitelji mogle proći. Mi u Poljskoj još uvijek osjećamo posljedice zbog toga što smo pitanje identifikacije ostavili e, Rusima. E, kao drugo, čestitam vam na tome što ste internacionalizirali tehničku istragu. To je također iznimno važno. Važno je kako bi se osigurala neovisnost, znači imate jedno neovisno tijelo koje radi procjenu mjesta nesreće. Dakako, e, moglo bi potrajati dok se ne dođe do konačnih zaključaka, no s obzirom na to strašno poljsko iskustvo sa sličnom nesrećom, mislim da ste vi barem uspjeli osigurati da istraga ide u odgovarajućem smjeru, a to je iznimno važno. Thank Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Veleposlaniče, odgovorili ste na mnogo pitanja, ali ne o ugovoru o neobjavljivanju informacija koju su potpisali Australija, Ukrajina, Belgija i Nizozemska. Zašto Malezija nije uključena u taj sporazum niti u provedbu istrage? Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine veleposlaniče, još jednom najdublja sućut u ime odbora za vanjske poslove obiteljima stradalih e, prilikom rušenja zrakoplova MH17. Zanima me vaša procjena sveukupne suradnje sa ukrajinskim vlastima s obzirom da je e, mjesto nesreće u dijelu Ukrajine koje trenutačno nije pod nadzorom ukrajinskih vlasti i na kraju e, ako imate nešto više e, podataka o tome kada bismo mogli dobiti e, točne rezultate odnosno točan uvid u to E, tko je za ovu nesreću kriv, dakle bili ste dosta suzdržavali ste se od toga da date svoje procjene u tom pogledu. Hvala vam lijepo. Kada je riječ o teorijama urote i potvrđivanju toga jesu li neki je informacije utemeljene ili nise, ja mogu samo ponovno reći da moramo pričekati konačni ishod istrage i one istrage koju provodi odbor za sigurnost i one istrage koju provodi zajednički istražiteljski tim. Ja ću se nastaviti suzdržavati od toga da dam bilo kakve izjave vezane uz odgo nečiju odgovornost ili e, ne um, postojanje takve odgovornosti. Dakle, važno je da se istrage provode neovisnost i bez ikakvih prepreka ili ikakvih pritisaka. Ako mi dopustite, rekao bih i hvala na ljubaznim e, riječima koje ste nam uputili vezano uz naše napore i nastojanja da se ova nesreća internacionalizira. U potpunosti smo svjesni da je u Čikaškoj konvenciji vrlo jasno e, na kome leži odgovornost za provedbu istrage, no s obzirom na konkretnu narav ove katastrofe mislim da svi imamo koristi od toga što smo uspjeli postići sporazum sa brojnim državama o tome kako ćemo provesti istragu. Stoga još jednom naglašavam našu zahvalu E, ukrajinskim vlastima zbog načina na kojem su oni radili kao i drugim međunarodnim partnerima koji su sa mnom surađivali. Ispričavam se gospođi Hake što nisam odgovorio na njeno ranije postavljeno pitanje. Odgovor je sljedeći, ne postoji veto, ali ne mogu vam više reći o tom sporazumu. Zašto Malezija ne sudjeluje u zajedničkom istražiteljskom timu? reći ću jednostavno da dobro surađujemo, imamo dobre odnose sa Malezijom. Malezija je navela da želi e, surađivati u istrazi i ponovno naglašavam, oni u potpunosti surađuju u istrazi a mm, hoće li biti punopravni član istražiteljskog tima ili ne, o tome odlučuju sve zainteresirane strane. Zatim ste mi rekli da sam izbjegavao odgovor o uzrocima i vremenskom slijedu, odnosno rokovima za rezultate. Da, to je točno i ja ću e, se nastaviti upravo tako ponašati, jer ne mogu predvidjeti kada će odbor za sigurnost i zajednički istražiteljski tim izraditi svoja konačna izvješća. Mi ih ne želimo izložiti nikakvom pritisku, ti ljudi, stručnjaci su više nego svjesni želje međunarodne zajednice i želje obitelji preminulih da što prije E, podastru rezultate svoga rada, ali prije toga oni moraju doći e, do kraja, e, do punoga kraja sveobuhvatne istrage kako bi ta ishod te istrage bio cjelovit i prihvatljiv svima. Hvala. Hvala i ja vam želim zahvaliti veleposlaniče na ovim informacijama koje ste nam dali vezano uz provedbu istraga. Mislim da ovako... Takvi incidenti nisu prihvatljivi i zato vas potičemo i pružamo svoju potporu u nastavku vaših istraga. E, kao Europski parlament učinit ćemo sve što vi, odnosno nizozemska vlada, smatrate korisnim. Hvala. Ovime završavamo naš današnji rad. Mislim da nije predviđen nikakav prijam za večeras. Vidjet ćemo se. Da, tijekom večeri, a najkasnije sutra ujutro u devet. da